Dobrodošli kolege i kolegice. Evo sada ćemo započeti današnji sastanak sa laganim zakašnjenjem, ali budući da je danas ponedjeljak, onda ćemo to zanemariti. Što se tiče dnevnog reda, mislim da nema primjedbi, znači možemo ga smatrati usvojenim. Naš sastanak E, je danas e, raspoložen e, sa prijevodom za 16 jezika. A što se tiče odobrenja zapisnika sa sjednica 29. i 30. kolovoza slijedimo onu uobičajenu proceduru. E, dakle smatra se usvojenim. Idemo onda na četvrtu točku, a to je razmjena gledišta s predstavnicima Organizacije za hranu i poljoprivredu povodom Svjetskog dana hrane. Razgovarat ćemo se Rodrigom de la Puerta Montoyom, ravnateljem Ureda za vezu FAO-a, povodom e, Svjetskog dana hrane 2018. Kao što znate, svake godine ga slavimo u čitavom svijetu 16. listopada. sada. E, znamo da je organizacija vojna za hranu i poljoprivredu započela s obilježavanjem tog dana 1945. godine. E, budući da naš odbor nije na taj datum predvidio e, sastanak, onda smo odlučili danas proslaviti taj dan i obilježiti ga raspravom o toj temi. Imamo veliko zadovoljstvo želite dobrodošlicu e, gospodinu Rodrigu de la Puerta Montoji, ravnatelju Ureda za vezu FAO sa Belgijom i Europskom unijom. Evo, kao što sami znate, gospodin e, De La Puerta je e, sudjelovan na našem sastanku 17. svibnja kada nam je donio informacije vezano uz probleme sa uz probleme sa zagađenjem tla i kada nam je iznio rezultate globalnog simpozija o zagađenju tla danas, eh, gospodin de la Puerta će nam predstaviti izvješće FAO-a za 2018. o sigurnosti hrane i prehrane u svijetu. I također će nam reći nešto i o budućem izvješću o po pitanju eh, samog statusa poljoprivrede, eh, ruralnog razvoja, poljoprivrede i migracija. Kao što znate, to je za nas jedinstvena prilika da imamo razmjenu mišljenja sa predstavnikom e, jedne tako važne institucije. Također bih vas htio podsjetiti da smo na poziv gospodina Gracijana da Silva, glavnog tajnika FAO-a, da ćemo poslati e, zajedničko ad hoc izaslanstvo odbora DEVE i AGRI na sastanak na vrhu na svjetskoj razini, znači globalni parlamentarni summit e, protiv gladi i podhranjenosti koji će se održati u Madridu krajem ovog mjeseca i na njemu će se ujediniti zastupnici parlamenta iz čitavog svijeta. E, na tom e, sastanku na vrhu posjetit ćemo se temama kao što su sigurnost hrane i održivi razvoj. Evo još jednom želim dobrodošlicu našem današnjem gostu. E, pozdravljam i predstavnike komisije, pozdravljam predstavnike raznih institucija koji su danas ovdje s nama. Također želim dobrodošlicu i svim kolegama, dobrodošli na ovaj odbor i njihovim suradnicima. Dobrodošli gospodine de la Puerta, a sada vam dajem riječ, izvolite. E, Samo trenutak. E, gospodin Des bi se htio javiti za riječ kao koordinator e, u ime kluba Pučana. Izvolite. Ja, Gospodine predsjedatelju, evo uzeo sam si pravo, uzimam si pravo u ime svih kolegica i kolega koji su ovdje, da vam čestitam rođendan danas. Naš predsjedatelj ovog odbora danas ima rođendan, pa evo ja sam si uzeo tu čast E, da vam čestitam, želim vam puno veselja i zdravlja, svako dobro našem voditelju odbora. Hvala vam. Evo izvolite, sad imate riječ, gospodin Poštovani predsjedatelju, sretom vam e, rođendan, poštovani zastupnici, dame i gostan, e, velika mi je čast danas biti s vama ovdje da vam e, predstavim dva važna izvješća organizacije FAO. Prvo ću s vama podijeliti neke rezultate i podatke iz izvješća o stanju sigurnosti hrane i prehrane koji je objavljen prije tri tjedna. Potom e, ćemo, ću vas obavijestiti o nekim podacima iz e, drugog izvješća stanja hrane i poljoprivrede koji će biti objavljen tek 15. listopada i uz to s veseljem ću vam predstaviti i reći par riječi o ovogodišnjem svjetskom danu hrane. Počeo bih s dobrim e, vijestima. Kao što je gospodin predsjedatelj rekao, 29. i 30. E, listopada imat ćemo prvi globalni parlamentarni e, summit protiv gladi i pothranjenosti koji će se održati u Madridu pokušat ćemo objediniti politički volju, političku volju na međunarodnoj e, razini. Sretan sam e, što će i predsjednik Europskog parlamenta gospodin Tajani sudjelovati na ovom skupu zajedno sa službenom e, delegacijom kao i parlamentarci iz Agrija i Deveja. Poštovani zastupnici, što se tiče prve publikacije stanja sigurnosti hrane i prehrane ili skraćeno SOFIA, kao što ćete vidjeti i možete vidjeti na slajdu, objavljuje se drugi put, objavljuje ga FAO, ali u njezinoj publikaciji sudjelovali su i druge UN-ove agencije, točnije četiri treću godinu za redom donosim e, dobre, e, dobre e, vijesti, međutim ove godine je to nešto drugačije. 821 milijun ljudi je pothranjeno, a to je povećanje u odnosu na 2016. To znači da jedan od devet ljudi jest kronično pothranjen. To nas e, brine. Naime, riječ je o preokretu silaznog trenda, pozitivnog silaznog trenda u posljednjih 15 godina i tek e, e, tek nedavno se taj trend promijenio. Vraćamo se zapravo brojkama od prije osam e, godina, a to, složit ćete se, traži naše brzo djelovanje, ali i dugoročno ulaganje od svih nas. Mi moramo udvostručiti naše e, napore da bismo postigli globalni cilj e, do 2030. svijete bez gladi. Sofi e, izvješće stavlja naglasak na klimatske variabilnosti i ekstreme kao jedan od uzroka ovog povećanja. Mi smo utvrdili tri glavna pokretača. Jedan je upravo ta ekstremna klimatska variabilnost što sam spomenuo, potom ratni sukobi i na koncu ekonomska nestašica, odnosno silazni trend. Ova tri pokretača međusobno vrlo često povezana, a e, situacija se time zapravo može samo pogoršavati i time pogoršavati situaciju zgladi u čitavom nizu zemalja. Dopustite da se vratim na neke od glavnih e, ishoda ovogodišnjeg e, izvješća. Dobit ćete i primjerke, a mnogo je podataka iz publikacije u prezentaciji koje, koju imate. Kao što sam rekao, 821 milijun ljudi je pothranjen. Postoji međutim jedan pozitivan e, trend. Obratite pozornost na prvi stupac plavi, a a riječ je o dobnoj skupini djece mlađe od pet godina a riječ je o zakrženoj djeci, njihov broj je stalno eh, pada, iako i dalje poprilično visok, naime 22 posto djece u toj dobnoj skupini je i dalje e, pothranjeno što znači oko 151 milijun e, djece. Također brine podatak da 50 milijuna djece jest e, pretilo. Dakle, pretilost raste u svim dijelima svijeta. 13% odraslih u svijetu je pretilo posebice u Sjevernoj e, Americi gdje su te brojke najveće. Međutim, e, broj pretilih raste i u Aziji i u Africi u regijama kojima je to bilo nezamislivo. Dakle, u mnogim državama istodobno možete naći pothranjenost u djece, zakržljalost u djece, anemiju u žena, prekomjernu, prekomjernu težinu u odraslima, ali i pretilost. I sva ta stanja postoje istodobno, paralelno, ne samo u istom kućanstvu, nego i u jednom životu u njegovim različitim eh, fazama. Kao što rekoh na početku, klimatski ekstremi i klimatske promjene su u korijenu mnogih e, ovih e, trendova. Klimatske promjene su e, sve prisutnije. Možete to vidjeti i na ovom grafikom. Imamo razlomljenu liniju, razlomljenu crtu na vrhu godišnje iskušavamo oko 213, 213 ovakvih ekstremnih e, vremenskih pojava. I to se često događa u državama čije stanovništvo ovisi o poljoprivredi a to znači onda i dodatne probleme. Mi moramo zajednički djelovati kako bi poljoprivreda postala održivija i otpornija. Koje su tu dobre vijeste? Znamo što nam je činiti, pa eto, to je dobro. Imamo programe, imamo znanje, imamo instrumente kojima možemo pomoći ljudima, posebice poljoprivrednicima, da im pomognemo u anticipiranju ovakvih eh, pojava govorimo i o um, programima koji jačaju ovu otpornost u cijelom uh, vrijedonosnom uh, sustavu. A nesigurnost hrane je jedan od glavnih razloga za migraciju ljudi ljudi i na to sam vam isto tako htio svratiti pozornost to se sve pojavljuje u drugoj publikaciji koja će biti objavljena 15. listopada, a to je stanje hrane i poljoprivrede. U ovom godišnjem izdanju ispituju se poveznice između migracija i ruralnog razvoja kao i poljoprivrede. To je zanimljivo za kreatore politika. Danas ću reći dakle samo ovako okvirne stvari, međutim kada izvješće bude objavljeno podaci će biti brojni. Posebice su ovim eh, problemima pogođeni eh, mladi. Interna migracija je puno veći i značajniji fenomen nego međunarodna migracija. Eh, zatim postoji razlika između um, zemalja u razvoju, dakle između zemalja u razvoju. Potom imamo zapošljavanje mladih u ruralnim i urbanim područjima. To je naš ključni prioritet. Recimo Afrika bi morala stvoriti 80 milijuna radnih mjesta i to svake godine kako bi apsorbirala, apsorbirala sve one koji ulaze svake godine na na tržište rada, a Africi, e, Africi to polazi za rukom samo za 3 milijuna novo pridošlih na tržište rada, 15 milijuna ostaje ne e, e, kreirano tu je zatim i pitanje novčanih e, e, doznaka koje se šalju uglavnom u ruralna područja. Dakle, mnogi e, međunarodni migranti dolaze upravo iz ruralnih područja na što nam ukazuju i ove brojke. Sve počinje dakle u ruralnim zonama. Poštovani zastupnici, imam kratak video koji bih rado vam sada pustio our future. As you see, the main theme is our Glavna tema je naše djelovanje, naša budućnost svijet bez glade do 2030. je moguće. Mi želimo da se nas glas jasno e, čuje. Taj svijet, svijet bez gladi je moguć, ali samo ako svi udružimo snage, snage e, sve nacije, svi kontenti, sektori i zvanja. 80% e, siromašnih svijeta žive u ruralnim područjima i ovise o poljoprivredi, o ribarstvu i šumarstvu. I zato e, moramo transformirati ruralna gospodarstva. Treba nam e, mogućnost da veće ulaganje privatnog sektora čime bi, e, koje bi trebalo isto tako e, poštivati načela e, razumnog ulaganja u poljoprivredu, a istodobno moramo ojačavati programe socijalne zaštite. Sa donositeljima odluka, sa vladama moramo svi zajedno surađivati kako bi imali, kako bi davali savjete, kako bi izrađivali E, statistička izvješća i pratili podatka, podatke a isto tako i pratili ono što se događa u području ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Pozivamo vas da nas podržite u tome, vaša uloga je odlučujuća, ja doista a, živim u nadi da će prvi globalni parlamentarni summit protiv gladi i pothranjenosti dovesti do konsensusa između parlamentaraca svijeta, da će ih svih uvjeriti kako je svijet bez gladi i pothranjenosti nešto što možemo postići a podsjetio bih vas još jedan put na e, e, svjetski e, dan snage hrane koji će se usredotočiti na istraživanja i inovacije koje mogu doprinijeti postizanju cilja, cilja svijeta bez gladi. Mi smo tu za vas Imat ćete naše kontakte, brojeve telefona, mail adrese, evo ih e, i tu na zaslonu. Možete nam se obratiti. Uvijek smo spremni za razgovor o za onome što je predmet našeg zajedničkog interesa. Hvala vam najljepše. Zahvaljujem vam Evo, zahvaljujem vam na ovom e, predstavljanju ovako važne teme za svijet i za Europu. Zahvaljujem e, i organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu što se opće bavi e, tim sektorom i zahvaljujemo vam na dosadašnjoj suradnji na svemu što smo uspjeli zajednički ostvariti do sada. U, ne, u narednih nekoliko dana koje imamo danas do sastanka na vrhu u Madridu nastavit ćemo se pripremati, a tamo će se naš rad nastaviti. Sada je došao trenutak za javljanje e, kolega. Evo, kolega Dantani ima riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, e, zahvaljujem gospodine de la Puerta Montoya na vašem e, izlaganju koje e, pokazuje da je broj podhranjenih i gladnih osoba i dalje još uvijek zabrinjavajuće pitanje. To bi trebao biti jedan od naših prioriteta. Mi smo ti koji moramo sudjelovati u smanjenju siromaštva i gladi u e, svijetu. 2008. i 2009. godine čelnici država i vlada na sastanku G20 su e, FAO povjerili jednu misiju, a to je e, da se zapravo uvede transparentnost po pitanju svjetskih zaliha hrane kako bismo se borili protiv umjetnog podizanja cijena što FAO čini po tom pitanju u tom sektoru? Dakle, kao što znate, činjenica je da su se neke cijene spustile, ali meni zanima što radite baš po pitanju e, po pitanju e, transparentnosti. Zastupnik De Castro, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. Evo, zahvaljujem vam na ovom e, izlaganju Zahvaljujem i zastupniku de la Puerti, čitavom njegovom uredu i zaposlenicima ovdje u Briselu. E, to su teme koje nas se tiču svih i koje e, u ovim e, znači, grafičkim prikazima ste prikazali da se nalazimo u situaciji koja se pogoršava, a ne poboljšava. I zato bismo trebali početi razmišljati o temama kao što je sigurnost hrane, ali i prvenstveno o temama kao što je trud, angažman da stvorimo znači, najrazvijenija područja e, u svim kutovima planeta, prvenstveno u Africi. I to bi trebao biti jedan od prioriteta u Europi. Ne smijemo se baviti samo migracijskim problemima ako se hrabro ne uhvatimo u koštac, hrabro i pametno, e, kroz vrlo snažan angažman i intervenciju po pitanju suzbijanja siromaštva i gladi u onim državama u kojima postoji najveća potreba za rastom. To možemo napraviti i tako da pogledamo koliko e, sudjeluju druge države članice, druge države u svijetu. Evo znamo e, koliko Kina ulaže u Afriku. E, na sastanku sa 50 čelnika država afričkih e, Kina je uložila e, čak 60 milijardi dolara kroz program koji se zalaže za infrastrukturni i poljoprivredni razvoj. Mislimo da bi Europa trebala napraviti više i nadamo se da će ovaj veliki događaj u Madridu, taj svjetski summit koji će biti održan 29. i 30. listopada, da će moći podići razinu E, svjesnosti po pitanju e, tog velikog pitanja, a to je glad u svijetu. E, I mi ovdje u Europskom parlamentu ćemo proslaviti 16. listopada svjetski dan hrane. Vidim da ste to predstavili na jednom od svojih slajdova. Evo, podsjećam 6.10. da ćemo imati obilježavanje tog dana ovdje u Europskom parlamentu i svi su kolege pozvani. Zahvaljujem. Zahvaljujem, zastupnik Buda. Izvolite. Da, <clears throat> Puno hvala gospodine predsjedatelju. Puno hvala i gospodinu e, ravnatelju na ovoj prezentaciji. Dakle, ovo je jedno od temeljnih pitanja, a to je da ponudimo hranu građanima svijeta. I e, htio bih usmjeriti pozornost na nešto što je od ključne važnosti u poljoprivrednom sektoru, ne samo u Rumunjskoj, nego i u drugim državama. Na primjer, u Irskoj trenutno se moraju suočavati sa nedostatkom radne snage u određenim područjima gdje je visina nezaposlenosti, stopa nezaposlenosti iznimno visoka i zato e, je čudno kako ne možemo uspostaviti ravnotežu. Odnosno, trebali bismo se potruditi da radnici iz drugih dijelova svijeta koji e, nemaju resurse za razvoj, ali E, imaju ljudske resurse da možda mogu putovati u određena područja Europe kako bi pomogli našim poljoprivrednicima. Na primjer, u Rumunjskoj postoji jako puno poljoprivrednika koji ne mogu nastaviti sa svojim poljoprivrednim gospodarstvima, s njihovim aktivnostima jer nemaju dovoljno radne snage. E, Zastupniča Šrajer. Zahvaljujem. Evo, hvala vam na ovom eh, dobrom, na ovoj dobro prezentaciji. Imam jedno konkretno pitanje. Dakle, Europski eh, parlament je često taj koji razgovara o problemima kao što su pitanja azila, izbjeglice, migracije i tako dalje. Jako puno, jako puno pažnje se tome posvećuje. Ali kao što ste sami rekli, ne trebamo samo razgovarati, nego moramo naći i rješenja za uzroke takvih problema. I prije svega moramo moći pružiti mogućnostima osobama u Europi. Ono što nedostaje u vašoj prezentaciji je sljedeće pitanje, odnosno odgovor na to što bismo mogli konkretno napraviti. Da, e, znam kakva je priča vezana uz financiranje, ali vrlo često poljoprivrednici čak i u mojoj državi kažu sljedeće. Mi imamo jako puno znanja, i mogli bismo iskoristiti to znanje u određenim regijama kako bismo prenijeli znanje ljudima da pokrenu nove projekte. Dakle, mogli bismo e, prenijeti znanje poduzetnicima koji bi kroz inovacije pokrenuli nove inicijative. Ali do sada se još uvijek jako malo toga čini i ne znam se što da se s tim znanjem koje postoji zapravo učini. E, zastupnica Petir. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Zahvaljujem e, predsjedniku FAO na ovoj prezentaciji. E, svi znamo da pitanje e, rješavanja gladi nije pitanje hrane nego isključivo pitanje politike. Europska unija je e, najveći donor zemljama u razvoju ali vrlo često taj novac ne završava u pravim rukama niti u prave svrhe. E, koliko znam e, vi bi trebali podići svoj proračun sa nekih 17 e, milijuna dolara na 25 milijuna dolara dnevno da bi dohvatili oko 100 milijuna ljudi koji su najviše ugroženi. Pitanje je kako to postići, kako na pravi način usmjeriti onaj novac koji danas doniramo a očigledno ne završava na pravom mjestu. također mislim da će kriza gladi eskalirati ako e, ne investiramo više u otklanjanje samih e, uzroka. Ako e, želimo doći u poziciju zero hunger do 2030. E, godine onda smatram da snažnija potpora treba ići upravo prema e, ruralnom i održivom razvoju i prema poljoprivredi, ali i rješavanju konflikata i svih ostalih oblika nasilja koja se događaju diljem svijeta. Sama činjenica da 20 do 30 milijuna ljudi e, su na rubu smrti zbog toga što su gladni, a 800 milijuna e, ljudi e, je gladno dok njih gotovo 100 milijuna leže u krevet i ne zna što će drugi dan jesti jesu ustvari informacije koje nas trebaju zabrinuti. Ti ljudi nisu brojke, oni su živa bića koja imaju svoje dostojanstvo i doista smatram da moramo sa ozbiljnošću shvatiti sve poruke koje dolaze od vašeg izvršnog direktora davida Bizlija, da se aktivno uključimo i pomognemo svako sa svoje strane koliko je to moguće ali naša politika mora biti jasna mora biti ciljano usmjerena a ne kako se do sad vodila. hvala vam Pan Hausling. Zahvaljujem Hausling. Ja, Dank, Direktor, Hvala gospodine direktore na ovome svemu što ste rekli vidimo da probleme ne samo da nismo riješili nego da su još i veći. Ja bih sada e, spomenuo točku nepoštenih trgovačkih praksi. E, Europu još se promatra kao tržište za prodaju poljoprivrednih e, proizvoda. Mnogi seljaci u Africi nemaju nikakve šanse u proizvodnji protiv naših e, seljaka koji su subvencionirani. E, mi više izvozimo. Nažalost, to nekim seoskim područjima ne koristi dovoljno. I sve to onda e, poprimi neku čudnu notu. E, naime, neke strukture se izvozom i uništavaju. Mi moramo razvijati regije, to je rečeno. Pitanje je samo kako. Pitanje koji europski put mora, e, e, koji put moramo odabrati ako želimo pomoći ruralnim regijama? Da li to mora biti visoko tehnološki pristup? Hoćemo li na taj način promicati, poboljšavati stanja u poljoprivredi na ekološki način? Je li to cilj? E, i što je cilj u afričkim zemljama, a da se ne ide na intenzivnu poljoprivredu. Ovo što ste vi pokazali u svojoj prezentaciji, e, mi znamo da e, moramo se posvetiti problemu distribucije. Nije jednostavno hraniti tolike milijarde na svijetu. E, bio bih vam zahvalan da se izjasnite što mislite o pitanju trebamo li proizvoditi više namirnica ili ih proizvoditi tamo gdje nam trebaju po fer uvjetima. Mi ovdje u Europi e, uništavamo, bacamo 30% poljoprivredne proizvodnje, a za to vrijeme ljudi u Africi nemaju ništa na tanjuru. Mislim da i ta pitanja isto treba adresirati i o njima isto treba raspravljati. Hvala. Zastupnik Vajc. Nadovezio bih se na ono što je rekao moj kolega. Imam dva stoga konkretna pitanja. Što točno mislite na već privatna ulaganja u ruralnim područjima? To je prvo pitanje. A drugo, Kako mislite da zajednička poljoprivredna politika bi mogla biti izmijenjena da pomogne smanjenju gladi u svijetu? Hvala. Hvala predsjedatelju, a hvala i na prezentaciji gospodinu Lapuerti. Pa ja ću se osvrnuti na drugi aspekt. U Europi je došlo do intensifikacije poljoprivrede e, onda kada nije bilo dovoljno hrane. Mi, se sada postavljamo e, pitanje e, pitanja o okolišno, okolišnoj svjesnoj poljoprivredi, održivoj privredi poljoprivredi. Dakle, mi se pitamo zapravo kako možemo pomoći ostatku svijeta, svijetu kojima trebaju i održiva rješenja i održive tehnologije kojima će se e, moći boriti protiv e, bolesti i kojima će moći povećati prinoste. To je izazov e, za nas jer mi možemo zanemariti neke naše probleme u našem prehrambenom lancu i posvetiti se onima koji e, pate u Africi i drugim dijelovima, pomoći im da nađu glas. Govorilo se i o tehnologiji, govorilo se i o radnoj snazi. Dakle, svi oni žele uvesti novu, e, nove tehnologiju i uvesti nova znanja, ali u Europi se govori o drugim stvarima. Vi ste spomenuli tri faktora koji koji utječu na ovaj eh, problem. Eh, meni se čini da su sukobi glavni eh, glavni razlog. Možete li nam dati neke postotke, neke podatke koje bi nam mogli povezati brojke gladnih sa područjima u sukobima? A s druge strane imamo pitanje pothranjenosti koje nije vezano, koja, koji nije uvijek vezan sa glađu, nego je često povezan i e, s drugim e, problemima e, nije u pitanju količine hrane na svijetu, imamo je dovoljno, nego je pitanje raspodjele, raspodjele hrane koja onda do gladnih ne dospjeva. Hvala. Gospođa Sara, zahvaljujem predsjedatelju. Evo, htjela sam dati nekoliko komentara, zato što je pomalo frustrirajuće da već nekoliko godina, ja bar bih rekla 40 godina, da već 40 godina govorimo o problemu gladi u svijetu. I E, kada u razvijenim zemljama raspolažemo tolikom tehnologijom i takvom napretkom, s druge strane se pokazuje da nismo u stanju okončati dramatičnu situaciju koja ne samo da prijeti, nego dovodi do smrti tisuća osoba u svijetu i izaziva jako puno patnje i bolesti. Ja bih htjela znati što je to što ne štima? Gdje e, zapravo padamo na testu i napadamo li zaista u korijenu uzroke problema u okviru FAO-a i koji su oni korijenski uzroci tog problema? Vidjeli smo i to se već zaključilo da je e, E, znači da su e, uništena mnoga poljoprivredna gospodarstva u svijetu, da su mnogi mali poljoprivrednici propali i vidjeli smo e, kako je u izvješću o ZPP-u koja je donesena prije nego što su donesene određene uredbe, a to je da Europa nije u stanju proizvoditi onoliko hrane da doslovno se može nahraniti ljude u Africi. E, ja mislim da je to zapravo duboki razlog zašto se ne dopušta razvoj malog i srednjeg poduzetništva u poljoprivredi e, u onim državama koje su u razvoju i koje zapravo pate zbog problema s hranom i zbog problema sa gladi. E, to je ono temeljno pitanje. Ako nismo sposobni, ako nemamo volje i snage nositi se i razmotriti sva ta pitanja te staviti rješenja na stol, ja se pitam da što možemo osim toga napraviti, osim preuzeti odgovornost. Ako to ne učinimo, učinimo, jako malo ćemo napraviti. Možete li me također izvijestiti o tome e, kakva je situacija sa poljoprivrednom reformom i sa samom e, zemljom? Jer e, znate što se događa sa oduzimanjem zemljišta i da je to jedan od ozbiljnih i realnih problema. Možemo govoriti o klimatskim promjenama, ali činjenica je da klimatske promjene su te koje izazivaju probleme u eh, u sjetvi, znači u poljoprivredi, ali ne smijemo se samo štititi eh, tim izgovorom kao što su klimatske posljedice, zato što ne uspijevamo razriješiti situaciju s kojom se borimo godinama, u kojoj, za koju znamo ko su odgovorni ljudi, a to su kapitalizam i razvijene zemlje. Hvala. Aguilera. Zastupnica Aguilera, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Evo, htjela bih e, zahvaliti e, na ovoj prezentaciji predstavnika FAO-a. Bilo je jako zanimljivo. Imali, imat ćemo mogućnost e, krajem listopada i dalje razminjivati mišljenja u Madridu. Imala bih jedno konkretno pitanje. Vjerujete li da Trgovinski sporazumi i sporazumi o pridruživanju koje potpisuje Europska unija sa zemljama u razvoju, na primjer kao što su sjevernoafričke zemlje, da imaju e, na neki način utjecaj na poboljšanje situacije u tim zemljama, E, stvarna situacija i nedostatak e, gladi, nedostatak hrane, odnosno gladu u tim zemljama, jer vjerujete li da e, takvi sporazumi zaista imaju utjecaj na poboljšanje situacije? I imaju li oni utjecaj na to ili samo poboljšavaju status europskih izvoznika? Mislite li da takvi sporazumi imaju pozitivan učinak na stanovništvo i na poboljšanje stanja kad je riječ o pothranjenosti? Hvala. Zahvaljujem. A sada želim dobrodošlicu predstavniku Europske komisije. Ovdje su također i predstavnici iz glavne uprave Agri i Devko. Ne znam, želite li se sada javiti za riječ, nešto reći? Evo, sad je pravi trenutak, ako želite, izvolite. Ne? Dobro, u redu onda možemo dati riječ e, našem gostu da se osvrne na ove komentare i pitanja. Također bih vas zamolio da se zadržite i na pitanju malih poljoprivrednika. Dakle, malih poljoprivrednih e, poduzeća. Jer na neki način e, e, trebamo među prioritete staviti i male i srednje poljoprivrednike i jeste li možda utvrdili kakve probleme koji su vezani upravo uz stanje na takvim gospodarstvima? A drugo pitanje s moje strane je sljedeće. Dakle, e, ovdje ne govorimo samo o tome da treba više proizvoditi, nego i o rasipanju onoga što je proizvedeno. Što mislite o e, tome? I treće pitanje, što mislite o kineskim ulaganjima u Africi? E, da, oni svakako doprinose razvoju, ali pak s druge strane znamo da kineska politika itekako ima svoje interese kao i svaka druga. Izvolite. Hvala najljepša svima. Ja ću sada odgovoriti na pitanje, pokusat ću na pitanja znači, svih vas. Zapisao sam bilješke pa da se, da se mogu malo bolje snaći. Evo prvo pitanje gospodina Dantana. 2008. i 2009. smo zabilježili jako velik porast e, cijena određenih prehrambenih e, proizvoda. E, to je vrlo često povezano sa klimatskim promjenama. Dakle, oni najsiromašniji su uvijek e, najpogođeniji i u ruralnim područjima, ali također i ovaj novi siromašni sloj koji živi u e, urbanim područjima. Oni u ovom trenutku najviše pate zbog povećanja cijena. 2008. i 2009. mi smo pokušali ojačati taj odbor u okviru FAO-a koji je već i ranije postojao, ali je imao e, manje važnu ulogu u odnosu na onu koju je dobio naknadno. I ta radna skupina unutar e, organizacije e, je bila e, kako blisko povezana kako sa privatnim sektorom, tako i sa predstavnicima civilnog društva, svih onih koji su bili uključeni u borbu protiv gladi. Bila je riječ o skupini stručnjaka na visokoj razini koji su se bavili također pitanjima cijene prehrambenih proizvoda. E, oni su ti koji su pokušali na neki način obuhvatiti e, sve tendencije u svijetu po pitanju e, cijene hrane te intervenirati kako bi se postigla maksimalna transparentnost. Sljedeći sastanak ćemo imati, idući tjedan ćemo imati e, sastanak upravo pomotom tog svjetskog dana hrane. E, to je sastanak e, na kojem će biti druge organizacije i agencije na svjetskoj razini osim samog FAO-a, te različiti partneri koji se bave tim pitanjem. Što se tiče gospodina De Castra, mislim da je summit jedinstvena prilika. Ovo je prvi put u svijetu da će svi predstavnici Latinske Amerike, Afrike i Azije e, biti na istom sastanku kako bi raspravljali o jako važnim stvarima. I bilo bi jako lijepo da krenemo sa tog sastanka sa globalnim mišljenjem, globalnim izvješćem svih zastupnika iz parlamenta, bez obzira koje su boje, rase ili opcije, s idejom da se svi zajednički moramo boriti kako bismo, postigli, kako bismo iskorijenili glad u svijetu. Također moram naglasiti e, da je gospodin Castro predsjednik Saveza, parlamentarnog saveza protiv gladi. To nije e, među, e, to nije e, među klub, među skupina, nego obuhvaća znači, zastupnike iz svih klubova, iz svih odbora i upravo zato mi je jako drago što svi mogu sudjelovati u tom savezu. Mislim da je to iznimno bitno kako bismo stvorili, još povećali taj interes po pitanju borbe protiv gladi. Što se tiče pitanja gospodina Bude i nedostatka radne snage, da, istina je. Ako objektivno pogledate Europu, ruralna područja gube mlade. Dakle, treba nam nova radna snaga, a to je i cirkularna ili privremena migracija. Dakle, tijekom sezone dolaze ljudi koji pomažu, a onda se vraćaju u svoje zemlje. A to mogu povezati i s drugim e, pitanjima koje su mi postavljena. A to je riječ o, a riječ je o potpori prognanicima ili migrantima mi tjesno surađujemo s turskom vladom primjerice kako bismo pružili e, potporu sirijskim izbjeglicama na e, granici. E, radimo na programima izgradnje kapaciteta, posebice žena. Imamo odlične rezultate. Velika je apsorpcijski, apsorpcijski ka veliki apsorcijski broj, odnosno e, trend u Turskoj i zato se ta potpora e, može pružati upravo u Turskoj. Također olakšavamo integraciju migranata tamo gdje se nalaze. Naime, oni neće e, ostati u toj zemlji kratko, nego će ostati u tim zemljama sve dok se sukob u njihovoj državi ne riješe. U, južnoj, e, u Južnom Sudanu primjerice veliki je broj izbjeglica u razmijenim državama veliki broj izbjeglica odlazi upravo raditi u ruralna područja i iz tog razloga mi e, pomažemo e, izbjeglicama kako bi našli pristojan e, posao a i kada se vrate u svoje zemlje, vratit će se s dodatnim vještinama, sa dodatnim znanjem kojim su stekli u zajednicama u kojima su boravile. Gospodin Šreder postavio je pitanje o azilantima, odnosno onima koji traže azil Mislim da sam već odgovorio na to pitanje davši primjer e, Turske i Sirije, sirijskih izbjeglica u Turskoj. Važno je e, e, važno je da igramo ulogu, da imamo ulogu za izbjeglice. Izbjeglice koji su, koje su u e, Europi, ali imamo i programe poput Blue Hope-a za Sjevernu e, Afriku, za Niger, e, za Mali kojima pružamo potporu za one koji bi e, radili u ribarstvu. E, dakle, te izbjeglice, odnosno migranti se mogu s tim dodatnim znanjima onda vratiti u svoje zemlje. Gospođa Petir je također postavila pitanje u vezi podataka povezanih s klimatskim promjenama. Mnogi su postavili pitanje koliki, dio otpada na, koji na koji uzrok. 2017. 37 se odnosilo na klimatske promjene. Dakle, riječ je o vrlo, vrlo visokim brojkama. Je, Jemen ili Somalija imaju sve ove uzroke koji su međusobno povezane, tako da je teško matematički izraziti udjel svakog od tih faktora. Međutim, mi sve više e, shvaćamo kako je poljoprivreda neobično osjetljiva. E, bez vode se recimo ne može preživjeti, a klimatske promjene najčešće se e, ogledaju u suši, e, u istočnoj Aziji, u subsaharskoj Africi, u središnjoj Americi. Bez vode poljoprivrede nema, poljoprivrednik ne može nastaviti svoju e, djelatnost tamo gdje postoji navodnjavanje, moguće je preživljavanje, ali tamo gdje ga nema to nažalost nije moguće. Stoga migranata iz zemalja pogođenih klimatskim promjenama je sve više. Njihov je broj vrlo velik. Mislim da je gospodin Hesling postavio pitanje o subvencijama, o poticajima, a kao i ZPP-u. U FAU smatramo da treba pronaći dobru kombinaciju recimo agroekologije, biotehnologije E, ne postoji jedinstveno rješenje. Smatramo da ga agroekologija može mnogo pomoći u postizanje održivih ciljeva. I biotehnologija je po našem mišljenju vrlo važna. Treba tradicionalno znanje povezivati s novim e, znanstvenim e, spoznajama E, što će pomoći e, zemljama u nevolji. Spominjala se zajednička poljoprivredna politika. Pa u tijeku su e, i rasprave, riječ je pojednostavljivanju ili modernizaciji te politike, a to je ključno po mom mišljenju ključno za rješavanje nekih od problema o kojima danas e, govorimo. Posljednji prijedlog ZPPA e, spominju e, spominju i otpornost na klimatske promjene, okolišnu stabilnost, spominje ublažavanje učinaka klimatskih promjena. O svemu se tome raspravlja e, i na globalnoj razini, ali nama se sviđa što postoji upravo ta međunarodna dimenzija u novom prijedlogu. Spominje se i međunarodna trgovina. E, po mom mišljenju jako je važno da ZPP isto tako e, pruži mogućnost pružanja potpore e, državama u tranziciji. Radna skupina za ruralnu Afriku je inicijativa koju je pokrenila komisija postavljena su pitanja o potpori privatnog e, sektora, dakle kako poljoprivreda i prehrambena industrija mogu stvarati radna mjesta, kako možemo pojačati europska privatna ulaganja u e, Africi. Ta radna skupina često se sastaje, mi to slijedimo. Na tim e, sastancima analiziraju se upravo ova pitanja. Imamo smjernice e, u vezi odgovornog ulaganja u poljoprivredu. Drugi partneri poput Kine, kineske vlade E, isto tako moraju poštovati te smjernice. E, Kina se sve više e, oslanja na te smjernice, nisu, obvezne, nisu obvezne nego su dobrovoljne. No, vrlo je važno istaknuti da su te smjernice prihvatile veliki broj zemalja. I to je ta novost. Kada govorimo o Europskom investicijskom fondu, onda je to naročito važno na taj način i kroz taj fond privlače se privatni e, ulagači. I taj put treba i dalje slijediti. Gospodin Walls spominje e, upravo ova pitanja ZPP i privatne ulagače, pa mislim da sam na to pitanje odgovornio. E, tehnologija, tehnologija je temelj sve više i više radimo i surađujemo e, s privatnim e, e, sektorom kako bismo dobili bolje podatke, kako bismo bolje i brže slali upozorenja, kako bi se tehnologija više primjenjivala u poljoprivredi. Poljoprivreda u Africi i drugim razvijenim zeljama je nešto što e, nije sigurno ulaganje, barem ga tako e, doživljavaju ulagači. Međutim, ako bi se e, počelo s ulaganjima, onda bi možda i broj ljudi koji bi ostali u istim tim na istim tim teritorijima bio veći jer bi vidjeli od susjeda da je projekt donio rezultate. I zbog toga moramo e, smišljati atraktivne e, ideje, atraktivne e, zamisli. Pretilost, da, važno pitanje. 24% europjana je, čini mi se, pretilo. To je vrlo e, visok e, postotak, e, on i dalje raste. Spomenula se raspodjela hrane kao i proizvodnja hrane, trebamo li više proizvoditi? Da, točno je. Ako sagledamo koliko se hrane rasipa, onda vidimo da je riječ o trećini proizvedene hrane. Dakle, matematički gledano, s tom hranom mogli bismo nahraniti svijet. Međutim, teško je. Postoje područja e, gdje nije pitanje pristupa hrane u subsaharskoj e, Africi nema recimo proizvodnje hrane u mnogim e, mjestima. Dakle, ni stanovništvo ne može pristupiti hranu. Moramo krenuti od e, pristupiti, pristupiti s odlukom da smanjimo rasipanje hrane, da možda možemo malo više proizvoditi ne ugrožavajući bioraznolikost, poštujući tlo, svjesni da se stanovništvo povećava, da ćemo imati oko 10 milijardi ljudi do 2050. i da se uzorci potrošnje odnosno prehrane e, mijenjaju sve više ljudi jedu i biljke i životinje, dakle e, voće i povrće i životinje za čiji uzgoj treba e, više vode. Moramo biti dakle strogi na jedan način, ne treba proizvoditi previše, ali do 2050. treba će proizvoditi oko 40% e, više. Nadam se da sam odgovorio na manje više sva postavljena pitanja. E, puno vam hvala na odgovorima, hvala vam na informacijama koje ste nam dali. Na odgovorima koje ste dali na pitanja i komentare naših zastupnika. E, u listopadu ćemo se još jednom baviti tim pitanjima. Gospodin Castro je već to spomenuo. Naime, radi se o inicijativi koju je on poduzeo a krajem listopada će e, biti taj parlamentarni summit e, na kojem će biti zastupljen i naš odbor. I općenito govoreći, naravno to će e, ići i kroz medije, tako da se i pozornost cijelog svijeta može usmjeriti na ove probleme. Radi se znači o nedostatnoj ishrani ljudi, o nedostatnim e, količinama namirnica u opskrbi hranom. E, tu je pitanje raspodjele, proizvodnje e, hrane, zatim klimatskih uvjeta koji se mijenjaju i tako dalje. Čitav je niz problema kojima o kojima će tamo biti riječi. I to je naša glavna tema. Mi na našem odboru se upravo tim pitanjima moramo i baviti. Hvala vam. E, vjerujem da ćemo ostati u kontaktu jer imamo naši radni kontakti jesu dobri i e, bliski. Možemo reći da smo svi na istoj valnoj duljini i da znamo zajednički rješavati probleme. Zato još jednom velika hvala, gospodine direktore, hvala svim eh, svoj eh, gospodi i damama zastupnicima. Želite li još nešto? Tek nekoliko sekundi da svima zahvalim na vrlo plodonosnoj eh, raspravi. Zahvaljujem Europskom parlamentu na potpori FAO, na pomoći na vašim naporima da poljoprivreda bude e, što održivija na pozornosti koju usmjeravate na čitav niz e, pitanja poput e, tla, okoliša i sl. Mnogo smo postigli u posljednjih deset godina, ne smijemo izgubiti e, zamah. Podaci koje smo danas vidjeli su izazovni, daju nam mogućnost da do 2030. pobjedimo glad. Zahvaljujem još jedan put na vašem vremenu i na postavljenim pitanjima. Veliki su izazovi, veliki ciljevi i moramo zajedno učiniti sve kako bismo i ispunili te postavljene ciljeve. Sada imamo na redu predstavnika glavne uprave Sante i e, time ćemo sada prijeći na novu točku, odnosno e, jedan vrlo e, sada prisutan problem, radi se o afričkoj svinjskoj kugi. E, neočekivano brzo je ova bolest se proširila u Belgiji. Belgijski ministar poljoprivrede je morao narediti klanje gotovo 4000 e, domaćih svinja e, jer je došlo do izbijanja afričke svinske kuge. To je virusna bolest. Virusna bolest koja se ne pojavljuje samo e, u istočnoj Europi, nego se pojavila i u Estoniji, Latviji, Latviji, Litvi, Češkoj republici, Mađarskoj, Belgiji komisija e, preuzima 50% veterinarskih troškova, troškova mjera za biosigurnost, to su recimo mjere u Belgiji. Međutim, e, komisija je također izrazila i spremnost da podržati sve europske e, zemlje u pogledu financijske pomoći, ali i u smislu savjetovanja i svega što je potrebno za suzbijanje te bolesti. Mislim da sada mogu e, predati riječ e, predstavniku glavne uprave Sante, gospodinu Bernardu van Goethemu. On će nam govoriti o ovoj temi. I e, on će nam reći kakva je aktualna situacija, kakvo je stanje bolesti i koliko se proširila. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim vam dati pregled što se događalo prošle godine. Prošle godine sam vas eh, isto tako posjetio pa bih eh, iz tog razloga prošao kroz ono što se u međuvremenu događalo kakva je trenutačna situacija i koje su inicijative koje pokreće i koje je pokrenula komisija tijekom godine. Počeli smo prije četiri godine s uvođenjem eh, kada se pojavila ova bolest u baltičkim eh, zemljama. Kao prvo pokazat ću vam eh, kratki film koji jasno objašnjava sve. Prvo vidimo ono što se događalo u Gruziji na jugu. Vidite kako se bolest e, širila e, do 2014. proširila se na cijelu federaciju a 2014. bolest se pojavila u baltičkim e, zemljama i u Poljskoj. Vidite mnogo zelenih e, točkica. Vidite kako se e, ta pojava razvijala do danas. U Rumunjskoj se pojavila, u istočnoj Rumunjskoj ovog ljeta, blizu Crnog mora. Zatim vidite kako se bolest širi Rusijom u e, u Rusiji pa sve, de, sve do kineske, kineske granice. Zašto je mnogo točkica u Europskoj uniji? Zato što imamo obvezno ispitivanje divljih svinja. Ako nađemo a mrtvu divlju svinju onda je ispitujemo e, na e, afričku svinsku kugu i zato imamo ovoliki broj e, točkica u Uniji. Isto je i u drugim zemljama poput Ukrajine i Ruske federacije, međutim njihova ispitivanja ne obuhvaćaju divlje svinje. Mi znamo točno gdje je virus i zato smo regionalizirali cijelu Uniju. Kako je stanje trenutno? Vidite zelene, eh, zelene točkice, to su divlje svinje, žute, pojavu bolesti na poljoprivrednim gospodarstvima Vidimo da je prisutna u baltičkim državama. A onda imamo i e, val e, val pojava. Posljednji e, primjer je bio u Belgiji sada je više od 51 zaražena dilja svinja pronađena na malom području belgijske vlasti e, su uspostaviti zabranu lova, nitko ne smije niti ulaziti u šumu gdje su pronađene zaražene divlje svinje. Ista strategija koristi se i u Republici e, Češkoj. Tu je isto pronađena zaražena divlja svinja pa su primijenili tu strategiju. Uspjeli su E, e, uspjeli su to svesti na brojku od šest slučajeva. Dakle, imamo istočnu Poljsku, Baltičke e, zemlje, Rumunska, Mađarska, Ukrajina, taj trokut, zatim pojavu usred Mađarske, divlja svinje, te Rumunjsku, u kojoj je e, više od tisuću od tisuću zaraženih e, životinja. Eto, to je sadašnja situacija. Ali vratimo se stanju u Belgiji. Ovo je karta od prošlog e, tjedna. Vrlo dobro vidite crvene točkice to su područja u koje su pronađene uginule divlje svinje. Najvažnije je zaustaviti širenje virusa, zaustaviti njegovo širanje u okoliš. Naime, virus može preživjeti do šest mjeseci u lešini divlje e, svinje tako da ako se želimo riješiti e, virusa, onda e, moramo pribjeći biosigurnosnim e, mjerama. Imamo 64 tisuće hektara koji su pod ograničenjima a svjetlija područja pokazuju gdje su nađene zaražene uginule divlje svinje. U Bugarskoj se na jednom mjestu pojavila bolest, e, izolirana je, nije riječ o nije riječ o divljim svinjama, riječ je zapravo o ljudskom e, e, faktoru, ljudima koji su donijeli e, virus, no ponavljam, virus je vrlo perzistentan, vrlo e, otporan. Bugarske vlasti poduzimaju sve kako bi kontrolirale ovu pojavu bolesti. Ovo je situacija u Rumunskoj. Ista situacija je iz druge strane granice u Ukrajini. E, neobična situacija u sjevernoj e, e, Rumunskoj. Teško je kontrolirati e, kretanje ljudi. Žute točkice označavaju gospodarstva, a zelene divlje svinje. Mnogo je dakle životinja koje je oboljela u Rumunskoj Tijekom protekla dva mjeseca rumunske vlasti dale su zaklati više od e, e, veliki broj životinja. Virus je pronađen i u šumama koje su vrlo guste, što znači da je e, teško pronaći uginule životinje. Evo, ovo je situacija za 2018. Imate broj pojava bolesti s jedne strane, te broje divljih, e, divljih svinja koje su pronađene. A što je učinjeno od početka godine, to je stalan proces, e, no kao što rekoh, na tome radimo već od 2014 kada je prva pojava bolesti zabilježena u Europskoj uniji nedaleko od ruske granice. Mi imamo takozvani EU veterinarski, a, veterinarski tim e, za hitne situacije koje čine stručnjaci poslali smo stručnjake u Belgiju početkom mjeseca jer je važno znati kako se divlje svinje ponašaju. Na taj način a, možemo shvatiti što se e, događa. Dakle, stručnjaci s tima poslani su da bi savjetovali e, vlasti i to na temelju saznanja stečenih u borbi protiv bolesti u Češkoj vidite i sliku kako se veterinari recimo kreću Dunavom, deltom Dunava u Rumunskoj. To je posebna situacija, naravno. Oni su dostupni dan i noć, 24 sata e, dnevno. Što još imamo? Imamo naše inspektore Više puta naši inspektori bili su na granicama Europske unije i trećih zemalja kako bi povećali razinu svijesti o graničnim kontrolama. To je za nas ključno. Ključno je boriti se protiv nelegalnog uvoza mesa, sendviča koji svi mogu dovesti do pojave bolesti. Također E, misije su odrađene u smislu izgradnje spremnosti i bez ljudi bolest se može šire, širiti kilometar do dva mjesečno, a što smo vidjeli na primjeru zemalja koje primjenjuju ovu strategiju. Dakle, zato je važno biti pripreman i provoditi kontrole. Imamo i inicijativu koja je zapravo e, e, platforma, zajednička platforma FAO-a, -a, e a to je globalna platforma za iskorjenjivanje bolesti koje mogu prelaziti granice Dakle, nije samo riječ o zemljama Europske unije, nego o zemljama Europe. Sastavimo se dva do tri puta godišnje, izmjenjujemo saznanja o najboljim praksama i informacijama. Prošli put smo se sastali u Varšavskoj, govorili smo u upravljanju divljim svinjama sve to na službenoj razini. Evo to je fotografija s tog posljednjeg e, sastanka. Govorili smo o upravljanju lovom. E, pomoć e, i sudjelovanje lovaca je ključna, ključno u borbi protiv afričke svinske kuge. Oni moraju shvatiti koliko je važna dobra praksa i što se sve mora činiti u zaraženim, zaraženim područjima, nedavno zaraženim područjima i nezaraženim područjima. A sve u cilju iskorjenjivanja ove bolesti. Što se tiče onih e, područja koja su još uvijek slobodna od ove e, bolesti, Eh, rekao sam da se bole širi kilometar ili dva eh, mjesečno, to je prirodno kretanje divlje svinje. Dakle, moramo smanjiti gustoću divlje svinje u različitim područjima u Europi i na taj način smanjiti vjerojatnost daljnjeg širenja bolesti. I na posljednjem sastanku govorili smo o tome što raditi sa lešinama i kako primjenjivati biosigurnosne mjere tijekom lova. U baltičkim državama vidjeli smo lovci ne koriste biosigurnosne e, prakse, a to je ključno za zaustavljanje bolesti. Govorili smo i s ministrima, ministrima iz zemalja u kojima bolest postoji. Vrlo važan sastanak u Briselu početkom e, rujna. Imamo strategiju, e, razvijamo je na temelju e, na temelju našeg iskustva, iskustva naših stručnjaka. Naši stručnjaci revidiraju tu strategiju Govori se o parkiranju na autoputevima, na paneuropskim autoputovima. E, gdje smo mi sada što se regionalizacije tiče? Mi u komisiji smo regionalizirali Uniju, imamo tri zone crvena zona e, e, ima uvedenu striktnu kontrolu kretanja i divljih svinja. Zatim imamo e, plava područja koja su neka, neke zone tamponi, a ružičasta područja označavaju područja u kojima virus postoji, odnosno bolest postoji u divljim životinjama. Na pomoću svih ovih mjera možemo učiniti da unutarnje tržište i dalje neometano funkcionira. Uglavnom i primarno ograničene su Baltičke države, veliki dio e, Rumunjske, imamo još uvijek e, Republiku Češku koja je pod ograničenjem, ali ograničenje će se vrlo brzo povući zatim malo područje u Bugarskoj i u južnoj Belgiji. Također Sardinija je područje na kojem je bolest prisutna već 50 e, godina. Dakle, regionalizacija je e, najvažniji element e, borbe moramo osigurati da slobodni dio unije ostane slobodan od bolesti a i treće države bi trebale to prihvatiti. Ovo su različita mišljenja koja je dala EFSA jer smo i s EFSOM u kontaktu. Komisija je tražila od EFSE mišljenje mnogo prije prve pojave bolesti, dakle prvo mišljenje je izdano prije gotovo osam godina, a čekamo i na novo mišljenje krajem ove godine. Sva ta mišljenja su bila neobično važna. Epidemiološka procjena će biti gotova vrlo brzo. Također su konzultirano što se tiče gustoće skupina divljih e, svinja, dakle kolika mora biti gustoća da se izbjegne širenje bolesti. Nemamo još uvijek e, e, taj e, prag, niti ga je dala EFSA također. možemo tražiti e, od EFSA mišljenje o ograđivanju. Međutim, e, ta metoda nije pretjerano korisna za obustavljanje bolesti. Evo podataka u vezi financijske potpore mi smo e, dali financijsku e, pomoć e, državama koje, u kojima se bolest pojavila kako bi iskorijenili bolest kao i Moldovi i Ukrajini. A financiramo i kampanje podizanja svijesti ne samo ugroženim područjima, pogođenim područjima, nego i u drugim zemljama. Dakle, važno je E, važno je da regionalizacija učinkovito funkcionira kako bi unutarnje tržište neometano funkcioniralo. Tijek, e, e, pratimo kretanje divljih svinja u Uniji. Također imali smo izuz... Zabranili smo izuzeće za registraciju one Peak Holdinga. Također financiramo razvoj, e, razvoj cijepiva jer tek kad budemo imali e, cijepivo moći ćemo u potpunosti iskorijeniti bolest. To će najvjerojatnije biti, biti oralno cijepivo, no treba će još e, dosta, dosta vremena dok se cijepivo ne razvije i ne počne koristiti. Dakle, kampanje podizanja svijesti su, kao što rekoh, vrlo važne e, i za države koje nisu do sada bile suočene s bolešću pokušali smo pokrenuti mnoge akcije zajedno s poljoprivrednicima i e, lovcima. E, ponavljam, bez pomoći lovaca nećemo uspjeti u naumu iskorjenjivanja ove bolesti. Također treba povećati razinu biosigurnosti na gospodarstvima. Tu je zatim pitanje ljudskog faktora koji je bio ključ u širenju bolesti E, u Češkoj, e, Mađarskoj, e, Belgiji i Poljskoj. Dakle, pokušavamo povećati svijest ljudi, svijest da oni šire bolest. A tu su i biosigurnosne mjere koje bi trebalo primijeniti na sva gospodarstva. Što je pred nama? Koji su sljedeći korasti? To je posljednji slajd koji vidite. Imamo vijeće Fiše 15. Eh, listopada. Eh, svi moraju biti spremni, ne samo eh, oni u poljoprivredi i u prehrambenom sektoru, nego i u ostalim sektorima. Trebaju biti uključeni i lovci i zbog toga planiramo manifestaciju sa face. Sve to možete, budući da smo tako transparentni, naći na internetskoj stranici glavne uprave Sante. Posłów jako pierwszy przedstawiciel Belgii Tom de Sada dajem riječ e, Tom iz Belgije. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. E, hvala predstavniku glavne uprave Sante što je došao. Što se e, tiče ovog problema sa svinskom kugom u Belgiji, to je akutni problem. Međutim, to treba gledati u širem kontekstu, kontekstu cijele Europske unije. Imam tri pitanja konkretna Prvo, situacija u Belgiji imamo taj ljudski faktor. Uvijek se govori da širenje bolesti zapravo potiču i sami ljudi. Postoje razne glasine o tome e, kako se e, s time ljudi ophode u Belgiji. E, spominju se vozači kamiona koji prevoze životinje, lovci i postoje recimo neke priče o tome da su uvezli divlje životinje iz istočne Europe e, kako bi ih tamo lovili, pa onda da je vojska na čizmama prenijela bolest. Zna li se kako je u stvari bolest dospjela u Belgiju? Što je uzrok? Druga stvar, e, mjere biosigurnosti koje su poduzete. Imam dojam da komisija vrlo dobro surađuje s belgijskim vlastima i da se čini sve kako bi ta suradnja išla što bolje. Međutim, poljoprivrednici, pitanje jesu li i oni to ozbiljno shvatili, pratili situaciju, kakva je situacija recimo s prijevoznicima koji voze simo tamo, jesu li i oni uključeni? I posljednje pitanje ima veze s Češkom. Ima nekih vijesti da su češke vlasti e, uvele dodatne kontrole za svinjetinu iz Belgije. Međutim, kod svinja iz uzgoja nije utvrđen nikakav slučaj bolesti. Na taj način češke vlasti na neki način e, krše pravila zajedničkog tržišta. Idemo dalje. Hvala vam gospodine predsjedatelju, hvala i komisiji na ovom izlaganju. E, mislim da je ovo što sam čuo, što ste prezentirali, da je puno toga napravljeno. Ono što sam čuo na licu mjesta e, je, čini mi se, e, odaje dojam da se komisija na vrijeme uključila i da je puno toga poduzela. Priključio bih se ovome što je rekao moj belgijski kolega, pa bih pitao opet, znate li što je uzrok ovakvom brzom širenju? To nije prirodno širenje bolesti. E, ja isto mogu navesti tri opcije kao objašnjenje. Pa je sada pitanje kako se e, možemo pobrinuti da, to, da se ta bolest dalje, ne širi. Jeste li i vi mišljenja da su države članice e, dobro naoružane kako bi poduzele potrebne mjere i spriječile daljnje širenje u slučaju izbijanja bolesti i da to sve ne prijeđe na e, domaće svinje iz uzgoja? E, možda bi mogle države članice brzo uvesti obvezu držanja životinja u staji. Idemo dalje. Hvala gospodine predsjedatelju. Afrička svinska kuga je izazov za cijelu Europu. Vidite da se bolest pojavila u deset država članica. Mađarska je uspjela uvesti kontrolu i e, znamo da domaćinstva su ostala, poljoprivredna domaćinstva ostala pošteđena. U Europskoj uniji se, dakle, bolest se pojavila samo u Češkoj, e, Belgiji i Mađarskoj i to kod divljih svinja, tamo je bolest potvrđena. I mislim da su potrebna europska sredstva koja ćemo tu koristiti i za poduzimanje mjere od strana vlasti i e, sredstva koja ćemo dati E, uzgajivačima. E, mi smo postigli neke rezultate već e, u suradnji sa drugima i sljedeće godine planiramo 15 milijuna eura za suzbijanje ove bolesti. Molim vas da prilikom pregovora o proračunu da se zauzmete za taj i slične prijedloge. Nadamo se da će to uspjeti dobiti i suglasnost vijeća. Također vas želim zamoliti da se založite za to da treće zemlje koje su e, destinacije našeg izvoza, Kina, Hong Kong i Tajvan, da pokušate ih uvjeriti da prihvate e, međunarodno načelo regionalizacije, a ne da e, izriču potpune zabrane za određene zemlje, nego samo za regije koje su pogođene infekcijom. Hvala vam lijepa. Gospodin Buda, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Evo gospodine e, Ravnatelju, vidimo se, vidimo da se ovdje na karti Rumunjska ima veliki dio koji je crven i pogotovo sada mislim da je iznimno bitno da se mm, bavimo ovim pitanjem. 2014. godine e, su privukli pozornost, e, su nam privukli pozornost kada smo rekli kolika je to opasnost za Rumunjsku, budući da su bila pogođena dva poprilično velika područja. U tom trenutku je bilo rečeno da je sve pod kontrolom i da će se pomoći državama članicama koje je zahvatila afrička kuga. Da, pomogla im se, ali se nije dovoljno intervenirano, interveniralo zato što e, činjenica e, da se pomog državama članicama, a da se nije provjerilo što se dogodilo nakon toga je dovelo do situacije situaciju koju vidimo sada, a to je da se i dalje pojavljuje crveno e, na našem području. Dakle, pitanje je kako smanjiti broj zaraženih e, životinja. E, dakle, ja ne znam je li riječ ovdje o jednom ili dvije svinje po hektaru. Ne, to je ono što, nas ne, je ono što nas ne zanima. Ono što nas zanima, a to je da kada je riječ o divljim svinjama koje su se toliko spominjale u Rumunjskoj, da znamo da postoji jako velika količina E, medvjeda u Europskoj uniji, u Rumunjskoj, više od prosjeka Europske unije i to također treba biti uzeto u obzir. Zato što znamo da postoji poveznica između te dvije životinske vrste i to mora biti uzeti u obzir kada se suočavamo s ovim problemom. E, veterinari sami kažu da ako ne postoje integrirane mjere za pravo sprječavanje, za pravu prevenciju, onda ćemo imati probleme kao što su ovi. Dakle, e, ne smijemo se pitati kako je samo došlo do toga, nego trebamo napraviti nešto i po pitanju prevencije. Kao što vidite, situacija je iznimno teška za Rumunjsku. E, postoje znači, svinje koje se razbole, koje se nakon toga moraju e, ubiti i onda ih se e, pokapa. A te zaražene svinje, znači kada ih ubiju, ostaju pod zemljom tijekom tri godine, a znamo da virus i dalje ostaje aktivan tijekom određenog vremena i da bi on mogao zaraziti to tlo. Zašto se ne poduzimaju učinkovite mjere kao što je, na primjer, spaljivanje tih e, mrtvih zaraženih životinja? Jer ako ih se pokopa, to nije prikladna mjera, zato što može doći do širenja virusa i dalje. I na kraju, mi se ovdje nalazimo u jednoj situaciji e, od koje pate poljoprivrednici u tom e, dijelu svijete koji se sada pitaju što se događa. Mi smo u Rumunjskoj imali e, i ptičju gripu, imali smo i sad svinsku kugu. Što će se dogoditi sa svim tim područjima koje su pogođena određenim pandemijama? Dakle, sad je došao trenutak da ne samo razgovaramo, nego da zaista i interveniramo. Gospodin Šrejer. Gospodine predsjedatelju, ja bih se priključila ovome što je rekao moj kolega i ja bih ukazala na to da e, vi kao komisija ste govorili o deliktima gospodarstva. Međutim, moramo razgovarati i o poljoprivredi. U 1990. smo imali uobičajenu svinsku kugu u Nizozemskoj, pa se postavilo pitanje kako to spriječiti, e, kako osigurati sredstva. Postoje slučajevi u prirodi gdje e, vuk može ubiti divlju svinju u divljoj prirodi i onda se e, kreće u velikom radijusu i može tako širiti bolest. Kakva je situacija s populacijom divljih svinja? Mogu li zemlje pogođene bolešću poduzeti nešto? Tu je također i pitanje cijepljenja. Postoje li dostatna sredstva za cijepljenja? Da li se tu dovoljno istražuje? Zašto se ne razgovara više o cijepljenju? Dugo smo odgađali predugo tu odluku. Podcrtavate da eh, dajemo doprinose tome, međutim kada nizozemski lovci budu u buduće išli u lov na divlje svinje, hoćemo li imati kontrolu nad onime što se događa? Kako možemo uopće nadzirati što oni love? To su stotine lovaca e, koji putuju po cijeloj Europi. Kako kontrolirati to? Gospođa Miller, izvolite. Gospodine predsjedatelju, hvala vam puno, hvala predstavniku iz DG Sante. E, već sam ja pitala nešto u vezi s ovim prije godinu dana i molila sam e, da se navedu konkretne mjere. Mislim da u međuvremenu e, su te mjere dosta dobro profunkcionirale i e, na naime i na području lovnog gospodarstva su poduzete neke mjere tako da i lovci su bolje informirani. Što se tiče ovih odmorišta uz autoputeve gdje zastaju prilikom transporta životinja, mislim da tu još treba nešto poduzeti. I treće što bih rekla, pitala bih e, kakva, kako izgleda, kakva je situacija s edukacijom dionika i službenika. Naime, e, u zemljama članicama koje još nisu pogođene e, ovom bolešću, mislim da i tamo treba e, provoditi odgovarajuće edukacije. Imala bih još možda dva pitanja. Je li u slučaju pogođenih država gdje broj slučajeva je ponegdje jako velik, imali od tamo možda kakvih vijesti da te brojke sada padaju, jesu li te mjere donijele kakve rezultate? Mi u Bavarskoj smo prošle godine ustrijerili oko 90 tisuća divljih svinja kako bismo e, otklonili ovu opasnost. Zato me zanima kakva je suradnja sa državama poput Rusije, na primjer. Imamo li neke u zajedničku liniju u tome postoje li kakve kooperacije. Jer mislim da mi sami u Europskoj uniji nećemo moći sami obuzdati e, ovu svinsku kugu budući da nemamo ni cjepiva. Bez suradnje s Rusijom sigurno to neće uspjeti. Hvala. Gospođa Agilera, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Jako je važno ovo izlaganje predstavnika komisije i ja bih eh, mu htjela reći da me jako zabrinjavaju ovi podaci. Od kada proučavamo i analiziramo situaciju od 2010. godine, uključujući i sve analize, vidimo da je došlo do povećanja kada je riječ o tome koliko je zemalja eh, pogođeno. Očito jedan od slučajeva je upravo Belgija. Ja se pitam kako je moguće da ako već toliko godina radimo na tome, ako se, znači kako to da se e, afrička kuga, svinska kuga i dalje širi, a da to se ne može kontrolirati. Znači li to da države ne poduzimaju odgovarajuće mjere? Što se točno događa? Kakva je situacija? Zašto dolazi do tog povećanja i napretka bolesti u određenim državama? U Španjolskoj postoji jako puno svinja i na taj način smo i mi jako ugroženi i to sve utječe i na našu situaciju. E, što vi mislite, kakve mjere bi se trebale donijeti i provoditi, a to se ne čini, uključujući i u onim državama u kojima još nisu zabilježeni slučajevi e, svinske kuge? Hvala. Gospodin izvolite. Hvala gospodinu ravnatelju. Prije dvije godine e, su nam objašnjeni rizici e, koje svinska kuga predstavlja za zdravlje i za gospodarstvo. Onda smo imali ptičju gripu, pa sada afričku svinsku kugu, zbog koje se boje svi uzgajivači svinja u Europi. Imam dva pitanja. E, govorili smo o cijepivima, rekli ste da još nema spremnih cijepiva. Ima li nade? E, ima li kakvog tračka nade da će toga uskoro biti? Ili su nam e, cijepiva još uvijek jedan udaljeni san? Također ste spomenuli o tome koliko je važna uloga lovaca u dovođenju populacije divljih svinja pod kontrolu. E, trenutno imamo mnogo divljih svinja u Europi. Postoji li suradnja, e, postoji li suradnja sa udrugama lovaca i na europskoj razini i drugdje? Gospodin Kužuk, izvolite. Hvala vam. I ja bih se htio zahvaliti na vrlo e, detaljnoj prezentaciji ovog problema. E, taj problem postaje sve akutniji iz mjeseca u mjesec. Koliko vidimo, sada imamo već deset zemalja koje su pogođene zarazom. Evo sad zadnje izbijanje bolesti vidimo da se dogodilo u Belgiji. Što se tiče potpore od strane Europske unije prema pojedinim e, zemljama članicama, možda ta podrška još uvijek nije u skladu s razmjerima bolesti koje je bolest za sad, do sad već e, dostigla. Neke zemlje članice e, možda ne dobivaju, odnosno ne traže izravno i nije im jednostavno tražiti financijsku pomoć. U mojoj domovini Poljskoj smo prije par, godina, prije četiri godine, e, postigli neki napredak u suzbijanju širenja bolesti. Tada smo morali donijeti neke radikalne odluke. Pogotovo e, kada govorimo o uključivanje lovaca u eliminaciju takvih životinja. Zatim smo ograničavali e, populaciju životinja za svaku ubijenu životinju novci, lovci su dobijali i puno novca. Da, zapravo su dobivali novac kako bi pucali na životinje. Sve su to sredstva koja su išla iz proračuna Europske unije. To je možda mogućnost. Kakve su financijske mogućnosti sada Europske unije? To je jedno pitanje. Drugo, što se tiče cijepiva. Ovo što čujemo e, čini nam se da u dogledno vrijeme neće biti moguće dobiti cijepivo. E, vi ste nekako e, najavili da, bi, da smo ipak možda blizu tome. Što je sad točno? Kada možemo doista očekivati cijepivo? Dalje. Hvala. Evo ja imam tri pitanja koje bih htjela postaviti. Prvo pitanje je e, kakve se kontrole provode na divljim svinjama u onim državama u kojima se još nije razvila svinska kuga i koje se mjere poduzimaju da se ta kuga još više proširi. E, dalje, Analizirate li neke druge bolesti od kojih pate divlje svinje kao što je tuberkuloza kako bismo izbjegli moguću zarazu e, recimo goveda? od te bolesti. Hvala. Thank you very much. <clears throat> I can see it's no translation. Hvala vam. Vidim da... Hvala. S e, danskoga nema prijevoda pa ću na engleskom. Which agreement have you, uh, Ne znam na koji ste sporazum mislili i što ste postigli temelj njega. No, mnogo se razgovara o ogradima. Imamo oko 5, e, milijuna ljudi, ali oko 30 milijuna e, svinja i zato podižemo e, ogradu u dužini od 75 km prema Njemačkoj komisija je e, poslala signal da ne možemo to činiti, ali mi moramo zaštititi naše poljoprivrednike. Pa se pitam, što činite u smislu kontrole e, kamiona? Čiste li se oni nakon što dođu recimo iz Poljske ili neke druge zemlje u kojoj se bolest pojavila? ako se voze po Europi s mogućom bolešću, što komisija čini i što je s dogovorom s lovcima? Mogu li oni loviti u određenim područjima? Mogu li otići u druga područja? Ali oni to ne bi smjeli činiti, a da ne očiste odjeće i e, čizme. Mislim da komisija mora e, snažno reagirati na to i postići neki dogovor e, s njima. I kada mislite da ćemo dobiti cijepivo za ovu bolest, e, bilo bi dobro da dobijemo i neke datume i neke konkretne radnje, a ne samo razgovor. Imam sada jednu molbu za vas. E, gospodin ravnatelj mora u Austriju. Ako još imate kakvo pitanje, pola minute, doslovno. Dakle, ima avion za Austriju, evo pola minute imate. Probat ću. Postavljeno je pitanje ograda. Ako komisija to zabrani, no da, ima puno razloga za ograde po Europi, ali mislim je da je besmisleno dizati zid zbog svinske kuge. Imali smo javno saslušanje i govorili smo da ne treba biti intenzivnog lova, da će se to još više onda proširiti. E sad što je sad strategija? Da li onda svinje ne loviti pa čekati da izumru sami od sebe li ili koju strategiju primijeniti? To mi nije baš jasno, možda biste nam mogli objasniti. Gospođa McGinnis. Što se tiče takozvane backyard proizvodnje, nelegalne proizvodnje, kako je ona povezana sa širenjem bolesti? Registrirate li eh, te, eh, ta gospodarstva? Hvala. Dobro, jako je zanimljivo ovo pitanje, zato što ja dolazim e, iz prve regije u kojoj je zabilježen ovaj slučaj bolesti. Dakle, više od 24 tisuće e, svinja smo morali ubiti i nismo uspjeli doći do samog uzroka problema, nismo ga uspjeli otkriti. E, neka poljoprivredna gospodarstva su bila zahvaćena, ali još uvijek ne znamo koji je bio pravi uzrok problema. Još uvijek ne znamo koji su razlozi odakle je došla ta prva svinjska kuga i kako to razriješiti. Drugo pitanje, dakle, kada i kako možemo ograničiti dolazak zaraženih e, životinja iz Rusije i Bjelarusa? It's for you. E, izvolite. Dopustite da se osvrnem na neka pitanja koje je postavilo nekoliko zastupnika. Financijska sredstva. E, u sektoru kojim se mi bavimo imamo takozvani veterinarski program i fond za hitne situacije kada se e, e, plaća, uništavanje i uklanjanje životinja na e, gospodarstvima i na to uglavnom odlaze sredstva koja dajemo na raspolaganje državama članicama. U okviru veterinarskog programa razradili smo isto tako i uvjete za sufinanciranje od 50 posto do 75 posto, to sam ispomenuo u prezentaciji. Jedno od ključnih pitanja je E, traženje i pronalaženje lešina divljih e, svinja u šumama jer na taj način možemo spriječiti širenje bolesti. Dakle, sve države članice u kojima se bolest e, pojavila pokrenulo su program prema kojem ljudi dobivaju naknadu kada nađu takvu lešinu. Također, financijski doprinosimo i kampanjama o podizanju svijet. Postoji obvezna kampanja koju moraju provesti države članice. To je način na koji možemo učiniti da oni koji e, putuju iz istočne Europe budu svjesni opasnosti koja postoje. Također, E, sudjelujemo, e, odnosno doprinesimo sa 40 do 40 milijuna eura istraživanju cijepiva. Nema e, cijepiva u bliskoj budućnosti, unatoč velikom e, istraživanju. Sardinija je zaražena već jako dugo, ali je isto tako teško pronaći cijepivo, nitko ga još nije e, pronašao, barem ne učinkovito cijepivo u roku od 20. godina e, će možda biti e, dostupno e, cjepivo koje će biti dato injekcijama. Slično kao za bjesnoću, mi smo iskorijenili protekle 30 godina bjesnoću iz Europe, recimo bjesnoću u lisica, Dakle, ja bih rekao da za divlje svinje cijepiva neće biti za sljedećih 30 godina. Dakle, ljudi moraju naučiti živjeti s ovom bolešću. Već sam to rekao EFSA nije nam mogla dati nikakve podatke vezane za prag gustoće divlje e, svinje. Pa prema tome je teško doći i do drugih e, drugih e, podataka. Teško je dakle iskorijeniti ovu bolest u divljim svinjama. Mi naprosto moramo živjeti s ovom bolešću sljedećih 20 do 30 godina cijeli kontinent od istočne Europe Kina isto tako ima pojavu afričke svinske kuge. Ograde. Nekoliko vas postavilo je pitanje u vezi e, ograđivanja. Duge ograde neće bitno zaustaviti niti utjecati na širenje e, bolesti. Naime, divlje svinje mogu proći kroz e, ograde, postoje i ceste, postoje autoputovi. Dakle, ovim načinom e, nećete zaustaviti bolest male ograde kao one koje se postavljaju u Republici Češkoj, koje će se vjerojatno postaviti u Belgiji, je nešto što je moguće, što je izvedivo. Pripremnost, to je isto tema koja je spomenuta. Sve države članice bile su uključene u sav naš pripremni e, rad. Postoji mehanizam, mi pomažemo ugroženim državama, postoje i organiziramo radionice u kojima država s problemom dijeli iskustva sa državama koje se još s bolešću susrele nisu. Kako će se bolest širiti, već sam to rekao, ako primijenite sve mjere koje e, savjetuju e, stručnjaci, bolest će se širiti 1 ili 2 km mjesečno. Ako se bolest širi brže od toga, onda je u igru sigurno ušao ljudski faktor. Mm, a bole se ne širi samo prirodnim kretanjem divljih svinja, nego postoji dodatni mehanizam koji omogućava brže širenje e, virusa. Imali smo četiri e, slučaja Belgije, Bugarske, Mađarske i Republike Češke nije u pitanju bilo prirodno širenje bolesti, nego je bolest e, se proširila pomoću ljudskog e, faktora. I bolest je na taj način donesena, netko je virus donio bilo zaraženim e, mesom ili na obući. Mnogo je načina na kojim se epidemiologija bolesti može objasniti. Belgija je postavila pitanje kako je bolest došla u Belgiju, e pa mi ne znamo odgovor na to pitanje. Nisam međutim siguran da ćemo ikada moći precizno utvrditi kako je bolest došla. Međutim najvažnija je svijest lovaca. Ako se bolest ne otkrije dovoljno e, rano, onda će se bolest brže i širiti. Normalnim e, lovom će se bolest širiti. Treba, dakle, e, lov privremeno obustaviti i pustiti divlje svinje da uginu same čim je životinja zaražena uginuće u roku od 3 do 5 dana. Najbolje je ostaviti e, šume takve kakve jesu, ne uznemiravajući divlje svinje, pustiti ih da uginu same jer na taj način ćemo osigurati da bolest ostane u ograničenom području. Međutim, poslije treba uništiti i ukloniti e, lešine Netko je spomenuo gustoću divljih e, svinja. populacija divljih svinja danas je veća no što je bila u prošlosti. To se definitivno događa, a koliko životinja u nekom području ima, teško je e, reći. E, mnogi e, pokušavaju to procijeniti. Evo primjeri u Republici e, Češkoj najbolji stručnjak je procijenio populaciju na 250 divljih svinja, a kada su pronađene lešine pronađeno je e, mnogo više e, primjeraka i zaključak je kako su te procjene vrlo teške. Postoji jednoglasno mišljenje da, da ima više divljih svinja nego ikada prije. Na koji način pomažemo državama članicama? Želimo da imaju najbolje stručno mišljenje, najbolje stručnjake na raspolaganju, kao na primjeru recimo Belgije. Stručnjaci su potvrdili postojanje bolesti i dali svoje savjete kako bi se bolest stavila pod kontrolom. Kada je riječ o trgovini, e, evo opet karte Europe, mi smo primijenili načelo regionalizacije i to vrlo uspješno. Postoji, postoji područje u kojem, je, u kojem virusa nema. Postoje i neke treće zemlje koje prepoznaju i priznaju ovo načelu poput e, SAD-a, no druge e, ne priznaju države poput e, Rusije. Mi smo Rusiju na neki način prijavili svjetskoj trgovinskoj organizaciji. nakon čega je Rusija potvrdila kako je Unija s pravom provela regionalizaciju. Dakle, mi još uvijek e, pokušavamo uvjeriti treće zemlje u koristi ovog načela. Strategija. Strategija koja je objavljena na našoj internetskoj e, stranici, a koju su naši stručnjaci revidilari. Prema njoj postoje tri zone, e, recimo prvo poput Belgije u kojoj je virus nedavno uveden, tu primjenjujete vrlo striktna e, pravila, zabranu lova, lovostaj. Onda imate zaražena područja poput Latvije i Estonije, bolest je tamo. E, nema mnogo e, preživjelih divljih svinja. Ne možemo smanjiti gustoću divljih svinja tako da iskorijenimo bolest. A onda ima, postoji strategija za područja u kojima bolesti nema, kojoj je cilj smanjenje broja divljih e, svinja, a u tome nam mogu pomoći samo lovci. Lovci moraju shvatiti koju ulogu igraju u šumama. Vrlo dobro surađujemo već godinama s lovcima ponavljam, važno je da oni e, shvate e, zašto je važno da love na jedan način, a ne na neki drugi. Instinkt lovački je sačuvati ženke, e, loviti samo, samo mužjake, sve te stvari mi objašnjavamo udrugama lovaca, njihova uloga, ponavljam, je ključna. Pokrenuli smo i kampanje unutar lovačkih udruga u državama članicama kako bi pojasnili različite e, metode lova. To smo učinili i u Belgiji. Stručnjak je lovcima objasnio što bi trebali, a što ne bi smjeli činiti um, u borbi protiv bolesti. Pokušavamo u Belgiji izolirati područje i iskorijeniti bolest s tog područja. Mnogo je divljih e, svinja koje se love u državama, članicama u kojima bolesti nema. Oni se ispituju na boleste. E, bolest ubija 99,5% populacije. Ne može dakle e, promaknuti lovcima kada se jednom pojavi. Pa mislim da sam odgovorio na većinu postavljenih pitanja. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ja bih pa o svojim Hvala vam. Naravno, ne želimo da bilo ko zakasni na avion. Još samo jedno pitanje. Upravo smo čuli u vijestima da je e, u Belgiji se povećao broj slučajeva. 53. Negdje smo čuli da u toj maloj regiji sad je već to više od 50 divljih svinja. I prognoze su da će sve uginuti. A dotle, idući tjedan bi to moglo biti i 100, 150. E, važno je da to i ostaje na tom području. Sve će životinje na tom području uginuti i moramo se pobrinuti da se zbrinu e, njihova trubla. Treba uračunati i period inkubacije e, i moramo paziti da se sljedeće krdo ne inficira, zarazi. Kao što vidite na ovoj karti ovdje, relativno je svejedno imate li jednu ili stotinu zaraženih životinja. Jer e, epidemiološka jedinica je krdo. Za sad je potvrđeno da se ovdje radi samo o jednoj regiji u Belgiji gdje se poduzimaju doista stroge mjere. E, žao mi je, moram još jednom pitati. Kako će to sad ići? rekli ste da ne možemo ograničiti populaciju, ali sada ispada ipak da će se ograničiti na tom području. Ta populacija životinja će uginuti. Ehm, Gospodine predsjedatelju, u Nizozemskoj, mojoj domovini, postoji nulta e, situacija s nultom zarazom. Nemamo nijedan slučaj u nekim područjima pazimo da se ne zaraze poljoprivredna poduzeća. Sad je pitanje samo kamo će zaraza ići iz Belgije. U regiji gdje nema divljih svinja, kao što je veći dio nizozemske ili danske, tamo jednostavno nema divljih svinja, pa tamo se bolest ne može ni razmahati. Također moramo reći postoji ovaj ljudski faktor, recimo da neko poljoprivredno poduzeće drži zaražene životinje i onda tu treba poduzeti mjere e, koje se poduzimaju u takvim slučajevima kako bi se zaustavilo e, širenje bolesti. Što manje divljih svinja ima na nekom području, to je jednostavnije To je jednostavnije zaustaviti napredovanje širenja bolesti. Dobro, Dorman, izvolite. Hvala. Upravo sam zbog toga pitao. Kada govorimo o ograđivanju, dakle mi nemamo baš eh, mnogo divljih eh, svinja, ali E, znači želimo normalno e, ubiti one koje imamo, e, ali ih nemamo ih previše. E sada, mi želimo upravo zato stvoriti tu prepreku kako oni ne bi došli uopće do u Dansku, jer smo mi veliki proizvođači svinjetine. A komisija kaže sljedeće, ne, ne može se zgraditi ta ograda, a mi smatramo da moramo napraviti nešto kako bismo izbjegli da afrička kuga dođe na naš teritorij. Um, v-am întrebat legat de îngroparea porcilor versus incinerare. Cât de sigur este momentul de față? Kada govorimo o znači pokapanju mrtvih životinja, o pokapanju mrtvih životinja ili pak o spaljivanju, znamo da bi bilo puno laganije e, i puno učinkovitije spaliti ih zato što na taj način se neće zagaditi e, tlo, a mi znamo da se tijelo raspada tijekom tri ili četiri godine. Da, oprostite, zaboravio sam odgovoriti na ta dva pitanja. Da, što se tiče same ograde, dakle ne kažem da je ograda i ograđivanje da je nepotrebno, ali uzeo sam, povodim se za mišljenje EFSE koja kaže da mm, takve vrste e, znači dugačkih, jako dugačkih ograda ne funkcioniraju. E, i da će divlja životinja, dilje divlja svinja u ovom slučaju, uspjeti preći tu ogradu. To se već događalo u e, prošlosti. Znači, taj sustav nam ne bi pomogao da spriječimo širenje virusa. E sada, poubijati e, sve divlje svinje je jako teško. E, može se to napraviti u nekoj maloj regiji, kao što smo napravili u e, Češkoj, ali ako je riječ o nekoj jako velikoj šumi, onda će biti gotovo nemoguće ubiti sve divlje, divlje svinje, kao što ne možete ubiti niti sve, recimo, šumske ptice. I ne možemo niti E, smanjiti prisutnost divlje svinje, što bi također moglo ograničiti širenje virusa. Dakle, to su dva problema s kojim se suočavamo. Što se tiče pokapanja, odnosno E, znači stavljanja pod e, zemlju ili bilo kakve razgradnje e, tih leševa životinja, postoji nekoliko načina, a oni koji su najsigurniji sa biološkog stajališta je također je svakako spaljivanje. Ali ako se e, leš pokapa, onda treba poduzeti e, sve mjere kako virus ne bi ostao u mesu nakon što se, odnosno da ne bi ostao u mesu e, kada se ono pokopa. Istina je da u nekim regijama, a to se je dogodilo u nekoliko država članica, kada je došlo do pojave nekog velikog žarišta, pojavio se problem znači kapaciteta razgradnje, odnosno rješavanja tih tog velikog broja leševa, budući da je riječ o velikoj e, količini. E, sjetimo se samo epidemije u e, Ujedinjenom kraljevstvu. 8 milijuna ovaca je bilo pobijeno i nakon toga ubijeno, nakon toga je bio veliki problem zbog kako, ćemo ih, kako će se ih pokopati. Da, razgovarat ćemo više još nekoliko puta o ovom pitanju. Današnja prezentacija je bila zaista jako e, evo, zanimljiva i bila je drugačija nego e, inače. Također je i kolegica Aguilera rekla nešto po tom pitanju. Ali vrijeme koje imamo na raspolaganju danas je sada zaista završeno. Moramo preći na novu temu, a e, ravnatelj mora uhvatiti avion. Zahvaljujem. A sada ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, riječ je o e, tržišnom natjecanju u poljoprivredno-prehrambenom lancu. E, mi smo organizirali i saslušanje po tom pitanju i u ovoj studiji se E, usmjeravamo na razdoblje e, ZPP-a nakon 2020. godine i to je nešto što će biti iznimno korisno ne samo ovom našem odboru nego i svim kolegama u Europskom parlamentu. E, cilj ove studije je bio prikupiti informacije kako bismo shvatili kako nova pravila tržnog natjecanja mogu biti usklađena, skonsolidirana i bolje primijenjena u okviru novog ZPP-a nakon 2020. E, ta studija e, je popraćena izvješćem e, zastupnika De Castra. Kao što znate, mi smo se tom temom već i bavili u okviru uredbe Omnibus. Osim toga, postoje razno razne rasprave koje su u tijeku o toj temi. E, vrijeme nam evo polako izmeđene, želim više duljiti i sada ću dati riječ našim stručnjacima e, doktorici Katrin Del Cont sa sveučilišta, e, sa pravnog sveučilišta i i političke znanosti i profesor Antoniju Janareliju sa sveučilišta u Bariju. Imate 20 minuta na raspolaganju za e, čitavu prezentaciju. Ako ste spremni, onda možemo započeti. Izvolite. 20 minuta za prezentaciju. 20 minutes, please. Euh, evo, e, dame i gospodo, predsjedniče, evo samo malo da uključimo mikrofon. Evo ga. E, glavne točke naše studije, evo na vrlo sažet e, način, se tiču sljedećeg. Dakle, nama je cilj da vam damo nekakav sažeti prikaz e, načela i temelja primjene zakona o tržišnom natjecanju u poljoprivredi, te da vam damo e, pregled pravnog okvira i to krećući ne samo od e, znači od pozitivnog aspekta uredbe Omnibus, nego također krećući i od načela primata ZPP-a kako bismo nakon toga e, mogli e, na drugačiji način oblikovati e, ovu uredbu i predstaviti je. Evo, podsjetimo se da pravni okvir primjene pravila tržišnog natjecanja u poljoprivredi E, se temelji na ugovorima, na članku 48 ugovora, rimskih ugovora, odnosno na e, primatu ZPP-a u odnosu na pravdolična natjecanja. Članak 42 ugovora o funkcioniranju Europske unije govori da se on ne odnosi na poljoprivredu, odnosno na E, poljoprivrednu proizvodnju i stavlja na tržište poljoprivrednih proizvoda. E, to je nešto čemu mogu odlučivati Vijeće i Europski parlament. Uzmite u obzir, znači ako se uzmu u obzir e, ciljevi paka i članka 30. Ono što je bitno, a to je prvenstveno socijalna funkcija ZPP-a i ona se mora uzeti u obzir kako bi se primijenila pravila tržišnog natjecanja. Dakle, Europski pravni poredak dopušta da se e, e, žrtvuje tržišno natjecanje kako bi se mogli ostvariti ciljevi da se e, žrtvuje znači tržišno natjecanje kako bi se mogli ostvariti ciljevi ZPP-a. Mora se dati primat ispunjenju ciljeva ZPP-a u odnosu na pravila tržišnog natjecanja, što znači da se moraju primijeniti e, pravila tržišnog natjecanja, ali da se ne uzimaju u obzir e, ciljevi članka 100, nego e, ciljevi članka 39. Iz toga proizlazi da odluke, prakse organizacija proizvođača te europskih udruženja e, koji su unaprijed utvrđeni, čije je funkcioniranje unaprijed utvrđeno u okviru ZPP-a da oni ne ulaze u područje primjene e, prava tržišnog natjecanja. I to je ono što je vrlo jasno naglašeno. E, to je jasno naglasio, znači, to je jasno naglašeno u E, odluci od 14.11.2017. E, godine e, Suda Europske unije u kojem se vrlo jasno kaže da pravne zadaće koje su dodijeljene organizacijama proizvođača predstavljaju izuzeće od prava tržišnog natjecanja. Što se tiče nekih drugih e, sporazuma i praksi proizvođača njihovih udruženja, oni podliježu e, pravilima iz članka 100 ugovora, osim u određenim slučajevima i osim u slučaju kada se primjenjuju pravila ZPP-a iz e, članka 2662, e, znači do 13.08, e, znači do uredbe 13.08 iz 2013. godine. Dakle, na taj način su se e, definirale specifičnosti proizvođača i poljoprivrednih proizvođača zato što sve odluke koje se tiču te proizvodnje se e, podliježu članku 31, e, a to je ono što je potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 39. Dok, kada govorimo o organizacijama koje se sastoje isključivo od poljoprivrednih proizvođača, kao kako udruženja, kako udruženja, tako i e, u sporazumima između samih proizvođača, koji su se e, udružili u nekakvim udruženjima ili organizacijama proizvođača, oni ne podliježu primjeni članka 101 osim ako se ne odredi da e, se u potpunosti isključe iz e, pravila tržišnog natjecanja ako to nije u skladu sa ciljevima ZPP-a. Dakle, u e, skladu sa ZPP-om i prvog desetljeća 21. stoljeća postojalo je ograničenje za, te sporazume među proizvođačima koji se nisu smjeli ticati cijena, poljoprivrednih cijena. Zašto? Zato što je to strukturna komponenta. To je bila zapravo prije strukturna komponenta zajedničke poljoprivredne politike. Ali e, u, u ovom okviru trebamo reći da e, primjena koja se provodila kroz vrijeme, e, s obzirom da su postojala određena ograničenja kada je riječ o tumačenju i o primjeni tog okvira i sa određenog stajališta primat e, e, pravila ZPP-a nad e, pravilima tržišnog natjecanja su na neki način i tada bila ograničavana i bila su kršena i drugačije su se tumačila te se to odražavalo u praksi kako komisije tako i suda Europske unije. E, taj okvir je potvrđen u uredbi 1308 e, iz 2013. godine, upravo kako bi se pokazala ta razlika i kako bi e, se to jasno odrazilo u članku 207 206 koji uključuje sva udruženja proizvođača osim e, svega onoga što čine dijelove ZPP-a, a po definiciji ne podliježu e, evaluaciji e, koja je određena pravilima tržišnog natjecanja. Dakle, to je ono što se primjenjuje isključivo na sporazume između proizvođača. Prema uredbi ove broj 1308 apsolutna zabrana utjecanja na cijene je bila ugrađena u uredbu 1308 uz dvije iznimke. E, prva iznimka se ticala znači kolektivnog ugovaranja po pitanju mliječnog sektora koja je e, koja se sastoji u članku 149, a onda je proširena i na članke 169, 170 i 171 koje se tiču e, ugovaranja za sektore maslinovog ulja, žitarica sa i e, mesa, odnosno govedine. E, kada govorimo o sektoru mljekarstva, e, to se, činilo samo na kvantitativnim elementima, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini. A kada je riječ o sto, člancima 169, 170 i 171, kroz njih se na neki način uvela operabilnost tog izuzeća na temelju jednog čitavog niza uvjeta koji su se pozivali pozivali na kriterij učinkovitosti tržišta e, prema članku 101 e, to stavak 3. Kada govorimo o e, pravnom okviru primjene pravila tržišnog natjecanja, nakon usvajanja uredbe Omnibus situacija je drugačija. Dakle, prošli smo e, Znači, od, znači prešli smo na tržišnu e, poljoprivredu, e, subvencije kao sustav su napuštene i upravo zbog toga je bilo bitno ojačati ulogu samih proizvođača i njihovih organizacija. Na taj način se htjela još više ojačati uloga poljoprivrednika u samom lancu. Također se trebala, htjela se ojačati i e, mogućnost e, kolektivnog e, ugovaranja i sama moć u, znači, proizvođača i njihovih udruženja u kolektivnom ugovaranju. To je imalo posljedice po znači, naše gospodarske djelatnike s obzirom da je riječ o izuzećima od e, primjene pravila tržišnog natjecanja po pitanju stavljanja na tržište određenih proizvoda. Ova uredba Omnibus predstavlja značajnu promjenu u odnosu na prethodno stanje kada je riječ o zajedničkoj organizaciji tržišta zato što omogućuje e, proizvođačima da ugovaraju uvjete kao svi zajedno za e, skupove proizvoda koje proizvode. Trebamo naglasiti da e, ta kolektivno, to kolektivno pregovaranje da se odnosi i na cijene. To je znatan korak prema naprijed u odnosu na to da je u e, prošlosti, znači u uredbi iz 2013. 1308, e, to bila tabu tema kada se radilo o cijenama. E, zato kažem da je to vrlo važna izmjena, zato što jača ne samo primat ZPP-a, nego također primat uloge organizacije proizvođača i njihovih udruženja u okviru uredbe i direktive o, e, o, poljoprivredno-prehrambenom lancu. Ovaj tekst e, predstavlja veliki napredak kada govorimo o zakonodavstvu vezanom uz zajedničku poljoprivrednu politiku. Na taj način se e, postiže veća učinkovitost e, kada je riječ o ostvarenju ciljeva unutar ZPP-a i također primat tih ciljeva e, u odnosu na pravila tržišnog natjecanja. Taj novi pravni okvir primjene tržišnog natjecanja u poljoprivredi bi trebao biti razjašnjen, dodatno razjašnjen kako bi zajamčio veću pravnu sigurnost i kako bi zajamčio veću učinkovitost samog e, teksta. U tom smislu mi smo razradili čitav niz e, preporuka i te preporuke imaju za cilj upravo zajamčiti ostvarenje ciljeva iz EPP-a i sve ono što smo malo prije napomenuli. Također, na taj način se izražava i ta područje sukoba koje se pojavilo između parlamenta i komisije e, kada je riječ o odnosima između ZPP-a i tržišnog natjecanja. I to je iznimno bitno zato što u prijedlogu izmjene ZPP-a od strane komisije e, tema tržišnog natjecanja i uloge organizacije proizvođača je u e, potpunosti izgubila na značaju, nije bila u središtu pozornosti i to se u središtu pozornosti se na neki način dovela e, problematika usklađenosti između e, pregovaračke moći unutar lanca, ali je riječ ovdje o nekoj problematici koja i tekako utječe na pravne profile, a ne na gospodarske profile gdje se nalazi ta strukturna e, mana kada je riječ o udruženjima proizvođača, organizacijama proizvođača u tom lancu. E, budući da dolazi do te strukturne simetrije koje je nužno osigurati i kada dajemo odgovor zaštite u tim e, znači, e, ugovornim odnosima e, među poduzećima, onda je to nešto što ispada sekundarno kada se u centar stave svi oni problemi koji se tiču problematike koja je nama bitna. Dakle, Dakle, kada govorimo o toj problematici, o svim sugestijama koje se daju, postoji članak 152 prije svega e, ZPP-a koji je uveden nakon reformi koje su provedene kroz Omnibus, jer na taj način ovdje je riječ o tome da su se neke pogreške i neke neusklađenosti maknule koje su ranije bile ugrađene. Ono što mi smatramo potrebnim, a to je da se eliminira e, pozivanje na članak 101 e, koji je sada prisutan kao znači ta referenca u članku 152 kada je riječ o pregovaranjima među organizacijama proizvođača. Budući da je riječ o pravilu koje se nalazi unutar ZPP-a, a referenca na članak jedan je potpuno neopravdana, osim ako ne želimo obrnuti taj odnos između primata ZPP-a u odnosu na e, primat koji se ovdje e, pokušava nametnuti kad je riječ o državnom natjecanju. Kada govorimo o aktivnostima organizacija po pitanju pregovaranja, e, pokušavala se eliminirati, ta, znači, ta neujednačena referenca kako bi se osiguralo da one, e, ona poduzeća za koja postoji taj prijenos proizvoda i koje utječu na koncentraciju e, ponude, koje imaju tu ulogu, koji se ne bave znači tom koncentracijom proizvoda nego koji se bave kolektivnim ugovaranjem. E, to bi značilo da ćemo na taj način stvoriti dvojako značenje, stvoriti veću nesigurnost uz opasnost da uključimo i zadruge koje upravo imaju tu ulogu znači koncentracije. E, I na taj način se ne mogu provoditi pravedne politike određivanja cijena, a to je nužno osigurati kako bi se osigurao daljnji nastavak primata ZPP-a nad politikom tržišnog natjecanja. Evo još samo za kraj, mislim da bi bilo vrlo prikladno kako bi se priznala uloga e, tih e, organizacija proizvođača, što ne isključuje mogućnost e, da imamo intervenciju ili antitrust organizacija ili pak komisije kada govorimo o samoj funkciji tih organizacija i eventualnih intervencija nadležnih tijela, e, to je nešto što se ne smije ticati onoga što se dogodilo u prošlosti, što su već e, organizacije prije toga napravile, nego samo situacija u budućnosti. E, to je ono što je već navedeno u uredbi Omnibusu, ali potrebno je jasnije i preciznije pravno rješenje. Evo, što se tiče danjih preporuka, po pitanju članka 209 e, uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta. Ona se tiče izuzeća, znači svega onoga što ne ulazi direktno u ZPP, dakle ono što je isključeno iz područja primjene pravila o tržišnom natjecanju, dakle izuzeća. Članak 209 e, po našem mišljenju bi trebao biti razjašnjen. Zašto? Zato što se on tiče e, postupanja organizacija proizvođača koje nisu priznate i također pokriva ponašanje i postupanje E, onih priznatih, e, prepoznatih e, organizacija proizvođača, ali ne ulaze u područje primjene u okviru članka 152. Trebalo bi napraviti jasnu razliku između područja primjene članka 202, tako da se to razjasni. S jedne strane da se to primjenjuje na organizacije koje nisu priznate i s druge strane da se primjenjuju na postupanja priznatih organizacija ali koji ne ulaze u područje primjene definirano člankom 252. Dakle, što se tiče znači što se tiče one odluke suda o Salatijen Diviji, dakle to je nešto što može biti primjenjivo kada govorimo o području primjene članka 209. Kada smo i dalje kod tog članka 209, mi smatramo da bi se trebala izbrisati e, ta zabrana klauzule price fixing. On je dio teksta koji kaže da E, izuzeća ne mogu pogodovati onim sporazumima koja imaju ulogu e, primjenjivati e, unaprijed određenu cijenu. Zašto bi trebalo tu zabranu izbrisati? To je bila zabrana koja je bila nužna kada smo imali regulirane cijene. Dakle, a sada to više nije tako i upravo zato to treba izbrisati. S druge strane, ne postoji zabrana uvođenja klauzule price fixing u američkom pravu. U zakonu koje uređuje uređuje poljoprivredu e, u SAD-u. E, to je članak, to je zakon koji twenty 1922. dopušta da se udruženja e, međusobno pregovaraju, uključujući i kada je riječ o, o tome da se dogovori cijene određenog proizvoda na tržištu za određeno razdoblje. Kada govorimo o brisanju te klauzule o određivanju cijena, Dakle, kako i poljoprivredni djelatnici, tako i operateri, znači e, subjekti na tržištu mogu definirati zajedničke cijene. Mislimo da bi bilo puno učinkovitije primjenjivati članak 162 e, e, a s obzirom na preraspodjelu vrijednosti. Na taj način bismo imali bolju vertikalno pregovaranje u čitavom lancu. Ako govorimo dalje o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 Znači, onda bi ona mogla utjecati na e, čitav niz e, drugih slučajeva ako se ovo uzima kao presudan. Kada govorimo o e, direktivi o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzeća, postoji prijedlog da se to područje primjene proširi na sve poljoprivredne proizvode i na sve prehrambene proizvode, proširujući područje primjere i na sve opskrbljivače, ovdje mislim na poljoprivrednike, uključujući i E, znači uključujući one velike. Ovdje ne govorimo samo o malom i srednjem poduzetništvu, kako bi se jasnije definirale te nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima. Dakle, mi želimo ovdje govoriti o ekonomskoj neovisnosti e, među e, oprskrbljivačima. Hvala vam vašoj pažnji i nadam se smo ispoštovali vrijeme na raspolaganju. Hvala, odlično ste se držali zadanog vremena. A sada riječ dajem zastupniku Dantan. Hvala. E, hvala gospodinu predsjedatelju. Hvala na ovoj jako zanimljivoj studiji koju ste ovdje izložili. E, već sam se time sa zanimanjem bavio ovaj vikend. Bilo je zanimljivo gledati e, kako se ciljevi izvode iz detaljnih analiza. Imam par pitanja. 12. listopada smo dovršili e, rad na Omnibus uredbi. Prije nego što e, što smo znali kakav će biti rezultat e, presuda suda po, u ovom slučaju Endivije. Ono što ste pisali prije par mjeseci mi je ostalo još sada u pamćenju. Naime, da se parlament mora suočiti s ovim izazovima. S jedne strane da je potrebno dosta snage kako e, bismo se suprotstavili politici komisije, a ja bih s tim u vezi e, htio još ukazati na nešto od ovoga što ste rekli. Što se tiče članka 152, on doista je napravljen tako da se tu radi o promjeni paradigme u odnosu na pravila tržišnog natjecanja. Iz čitavog jednog razdoblja e, zajedničke poljoprivredne E, politike, potrebno je ovdje izvući potrebne lekcije. Sve ono što nije bilo dobro e, treba sada izbjeći. Kada e, se politika bude mijenjala, onda ovaj dio, ako se ne promijeni, treba riješiti. Zato se sada pojavljuje ta želja u parlamentu da se na E, politiku koja se primjenjuje na organizacije proizvođača da sada treba to mijenjati u sklopu pregovora. Što se tiče one reference na e, članak 101 ugovora o funkcioniranju Europske zajednice na izuzeća, E, posebice e, kada e, govorimo o gospodarskim subjektima je važno da imamo jasnu liniju koja se ovdje određuje. Mislim da bi tu trebalo još pojašnjenja. Imamo omnibus odluku koja i u ovom slučaju pojašnjava dotična izuzeća. Također, ono e, što ste vi htjeli razjasniti je da se određene odluke primjenjuju i za budućnost. To je jasan zadatak parlamenta. Ukazujem vam na uvodne odredbe jer se tu već nešto spominje. Radi se naime o polazištu za sve što će se događati u budućnosti. Što se tiče članka 209, on ima operativni karakter i kao što ste rekli još nije potpuno dovršen taj dio i rijetko se primjenjuje. Zato ove preventivne mjere treba e, sigurno ugraditi u tekst, a ne čekati e, da se e, ta pravila prekrše pa da dođe do sankcija. Mislimo da treba to na neki način Um, unaprijed izbjeći. Što se tiče presude u slučaju Endivije e, i ugrađivanju rezultata tog slučaja, ovamo, za to je potrebna analiza. To su neka pitanja koja e, treba riješiti i komisija. E, i na, u vezi s iznimkama koje se odnose na 152, na 152. članak, jer e, naime francuske su vlasti već 2018. E, e, predočile određena tumačenja tog članka. Siguran sam da ovdje u dvorani među nama ima onih koji bi voljeli da e, ovdje e, budu uvjeti pune konkurencije na tržištu. Međutim, moram ukazati na članak 101 e, i navođenje minimalne cijene, taj dio će se kriđati. Također treba spomenuti i članak 209, tamo gdje se to povezuje sa ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Možda će me kolega Castro korigirati. Vi ste bili s pregovaračima i bila je dobra suradnja s estonskim predsjedništvom na tom području. Što se tiče članka 202, a to je tu su predložene neke izmjene um, s kojima treba biti uh, oprezan jer se u članku 222 već koriste e, ti navodi za neka pitanja koja su već pokrivena drugdje. Mislim da je ovo sve došlo u pravom trenutku. Nadam se da me neko još može dopuniti ili korigirati. Ali mislim, kao što sam rekao, da jest ovo pravi trenutak za ovu temu kada se razgovara o politici e, tržišnog natjecanja. U svakom slučaju hvala vam na prezentaciji. Daću vam šest minuta e, za sažetak. Evo ja ću biti jako kratak zato što su već kolege prije mene, kolega prije mene rekao e, neke od mojih razmišljanja. Zahvaljujem našim stručnjacima koje smo danas pozvali. Naravno, e, poput onih koji za mene, kao one koji su bili uključeni u razradu ove uredbe Ornibus, a sada kada je riječ o direktivi o nepoštenim trgovačkim praksama također, e, vaša studija je muzika za moje uši. Zahvaljujući tolikim temama, E, sa pravnog stajališta koje ja se nadam da će nam pomoći u onim teškim pregovorima koji kao što znate sami da e, je zapravo kroz vaše sugestije i kroz vaše zapravo e, sve prijedloge da je to bilo sve izglasano u Europskom parlamentu i to je sada na vijeću i uz pomoć komisije koja između ostalog ovdje sada prisutna e, ta studija bi znači mogla još pojačati taj rad ovih naših institucija kako bismo zaključili E, trijalog e, tijekom austrijskog predsjedanja, znači do Božića. E, ja bih samo htio nadodati sljedeće. Ovdje više se zapravo obraćam komisiji nego vama, ali budući da imamo već takve rezultate i budući da imamo sada znanstvenu podlogu koju donosi vaša studija, kako po pitanju širenja vaših proizvoda, ovdje govorimo o direktivi o nepoštenim praksama, i posebice kada govorimo o širenju područja primjene same direktive, dakle na sva poduzeća prema e, e, tom načelu nepošteno je nepošteno bez obzira na e, znači veličinu samog poduzeća u ekonomskom smislu. Ne bi li komisija u tom smislu mogla vrlo snažno podržati ono što je parlament izglasao kako bi nam pomogla da što prije i na pozitivan način privedemo trijelog kraju koji imamo svijećem? Hvala. Pan Des. To bi mi se svidjelo. Gospodin Des, vi ste sada, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala vam na ovim izlaganjima koje smo čuli. Ja nisam pravnik, ali htio bih izraziti svoj stav o jednom pitanju jer sam tu e, radio zajedno s drugim kolegama. Radi se o zajednici za kupovinu proizvoda. Mislim da to nije dobro formulirano imate Reve, Edeka u Njemačkoj, time se ne misli na to, nego se radi o zajednici e, kupaca koji se stvaraju na razini višoj od ovih. E, mislim da je to i gospodin e, Castro htio razjasniti na trijalogu. Tu su mnogi bili jako iziritirani tom idejom nije bila namjera da se zajednicama kupaca donose neke nevolje, ali znate da u Europi postoje e, neka udruženja e, koja mogu nuditi robu ili u Njemačkoj ili u Briselu, bilo gdje. Mislim da te velike zajednice e, kupaca moramo spriječiti u djelovanju tako da ovi manji imaju jednake šanse u tržišnom natjecanju. To sam htio pojasniti. Znamo da ovdje treba što prije djelovati. Ja sam iz najvećeg kluba zastupnika europskih pučana i e, mi znamo da naše stranke su prijateljski naklonjene gospodarstvu. Mi smo u sklopu našeg kluba uvijek raspravljali o tome e, da e, moramo donijeti zaključke o ovakvim stvarima i moramo odmah djelovati. Imamo mnogo E, zemalja članica, a kolege iz e, nordijskih zemalja koji su e, liberalnih nazora isto su se složili da tu treba što prije djelovati. Zato sam ja uvjeren da ćemo na kraju imati dobre rezultate gdje će i ovaj prerađivački dio i oni koji proizvode ojačati u odnosu na velike trgovačke lance. Ja sam već 14 godina u parlamentu, dosta toga sam doživio kakvih intervencija u tržište. E, recimo slučaj kada smo ukidali pristobe za roaming, to je isto bilo posezanje e, na e, tržišno, na područje tržišta i tu se od građana zapravo ubirao novac ove velike kompanije i to je dobar primjer kada morate intervenirati u tržište da biste dobili dobre rezultate. Dobro. Izvolite još vi kolega. Hvala. našim ekspertima, hvala im na ovim e, prezentacijama. Ovo pitanje je jako važno i pojavljuje se u pravom trenutku. Moje pitanje će biti konkretno. Na tržišno natjecanje je jako lijep pojam. Međutim, stječe se osjećaj da se taj pojam upotrebljava isključivo kako bismo zaštitili posrednike i trgovce, ali proizvođači, oni dakle koji nam isporučuju robu, oni gotovo da nemaju ništa što ih štiti, nikakvu zaštitu i nisu u ravnopravnoj e, poziciji s ostalima u tom tržišnom lancu. Uvijek gledaju kakva je situacija, e, gledaju može li se e, cijena povisiti za one koji dobavljaju proizvode i onda u skladu sa svojim potrebama to zapravo čine ili ne. Morala bi postojati neka minimalna cijena, tako da i proizvođač zna da neće bankrotirati, da mu se omogući da živi od svog rada, da preživi u gospodarskom smislu. Ako proizvođače ovako ostavimo bez ikakve zaštite, ti će se problemi nastaviti. Naravno, e, e, ta je situacija različita od zemlje do zemlje. Ponegdje su nekih 25% proizvođača udruženi u zadruge, negdje je taj postotak veći. Kada dajemo subvencije, isto su razlike velike. Te razlike mogu biti i do 30-40%. Sva ova izravna plaćanja bi trebala biti na korist svima. Ako subvencionirate nekoga tko će za godinu dana prijaviti stečaj, to nema smisla. Na području mljekarstva, primjerice, ima velikih razlika u cijeni. Zbog čega nema više regulacije na cijelom tom području? Je li to zbog politike zaštite tržišnog natjecanja? Gospodin Boda, izvolite, molim vas, budite kratki. Kada govorimo o ove vaše temi. Dakle, ja sam baš i jučer razgovarao sa rumunjskim poljoprivrednim proizvođačima i oni se suočavaju sa jako velikim problemima kada je riječ o samim udruženjima proizvođača. Dakle, bile to zadruhe ili neki drugi oblik e, udruženja. Trebali bismo naći formulu koja će pomoći poljoprivrednicima da nađu najbolji način udruživanja kako bi mogli izdržati sve ove promjene koje se događaju na tržištu. E, čini se da postoji jako veliki otpor po mom mišljenju, ali ako mi ne izvršimo pritisak na države članice kako bi se vidjelo tko prima ta izravna plaćanja i da se vidi kako bi se moglo pomoći e, našim poljoprivrednicima kada je riječ o udruženjima i e, zadrugama po pitanju cijena cijena e, moramo naći neki način. U Rumunjskoj se e, cijena goriva iznimno povećala i stalno se povećava što donosi čitav niz negativnih posljedica. Dakle, kada govorimo o reguliranju cijena moramo razmišljati i o cijenama same proizvodnje, ne samo prodaje. Hvala predsjedatelju, hvala i stručnjacima. Ne znam je li bilo dobro e, stručnjaka iz glavne uprave za tržišno natjecaje. To bi bio ključ, to bi bio odgovor da imamo vas ali to naprosto nije dojam koji ja dobivam iz glavne uprave. Možete li nam dati savjet kako da pobjedimo u toj e, bitci koja je po mom mišljenju vrlo teška a zatim što je sa praksama poštene trgovine, mi ih pozdravljamo. Također, e, specifično mišljenje glavne uprave da koje se usmjeravaju na potrošače, ali ne i na druge dionike i aktere u lancu. Eh, Kada govorimo o e, znači sada o nastavku rasprave. Ako sada želite opet riječ, onda je to malo po, znači, komplicirano. Ako se to napravi na početku, onda je to u redu, ali ako se sada tegajete za riječ, onda e, moramo ograničiti ovo zadnje odgovore na pitanja. Dakle, e, na taj način neću moći omogućiti svima da govore ili morate skratiti svoje vrijeme izlaganja. Gospodin Flanagan. Ja e, thank you. Hvala razmišljamo o novim e, pitanjima. Ovo je živa stvar koja nije statična, nego se razvija e, gospođa Meginis je e, e, e, rekla ono što sam htio čuti. Donokla sam šokiran time. Ja bi isto tako rado čuo što ljudi iz komisije misle o ovome. Jer ovo je ključ preživljavanja ljudi u, kraju iz kojeg dolazim. Ovo je složeno pitanje, gospodin Des rekao. Ja nisam pravni stručnjaka, ali mi želimo da poljoprivrednici dobiju upoštene poštene cijene za svoje proizvode, želimo pravila koja će to omogućiti. Ja bi volio situaciju u kojoj bi ušao u supermarkete i u kojem cijene odražavaju a sve ono što je uloženo u taj proizvod od strane poljoprivrednika i doista bi mi bilo jako stalo čuti što komisija o svemu tome misli. Hvala vam. Da čujemo gospodina Vegu. A tu su isto tako i predstavnici glavne uh, uprave uh, za tržišno natjecanje. Hvala vam. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo mi smo podijeljeni na glavne uprave, ali komisija se po ovom pitanju obraća jednim glasom. Mi se koordiniramo interno oko ovih pitanja i to vrlo intenzivno. Tako da ću vam pokušati dati povratne informacije u vezi pitanja koja su postavljena. Prvo što želim reći je da se trebamo pitanje e, pitati ne je li trebamo e, žrtvovati tržišno natjecanje ili obrnuto. Trebamo postaviti pitanje koji je pravi način postizanja ravnoteže u interesu poljoprivrednog e, sektora kao što je izraženo u ugovorama i moramo isto tako vidjeti koje su koristi tržišnog natjecanja u ovom području nema sumnje da postoji prioritet, odnosno primat e, pravila e, poljoprivredne politike u ugovorima. Ali isto tako jasno stoji da poljoprivreda nije oslobođena tržišnog natjecanja i to je temelj na, kojem, e, na temelju kojeg djelujemo. To odražava i smisao svih tih odredbi posljednjih 30 godina. Nekoliko puta se spominjao omnimus, gospodin De Castro je e, bio aktivni sudionenik e, trijaloga, baš kao i ja, u pokušaju iznalaženja kompromisa. Vodila se vrlo sofisticirana rasprava tako da su na kraju svi sudionici bili zadovoljni ishodom i komisija je dala izjavu kako bismo bili rado vidjeli procjenu, procjenu učinka prije pokretanja svih tih razgovora. Imamo novi članak 152. To je novi članak koji nije u potpunom skladu sa člankom 209. No upravo se to događa kada se događa spontani zakonodavni proces koji dovodi do ad hoc razgovora i sastanaka. Sve bismo to izbjegli da se prethodno provela detaljna analiza. Dakle, kada uđemo u ovakvu vrstu e, rasprave, onda, se o, onda bi se oni trebali temeljiti na obuhvatnim i detaljnim analizima. Članak 152 E, stupio je na snagu 1. siječnja 2018. a sada smo u listopadu, dakle 10 mjeseci nakon njegovog stupanja na snagu. Nemamo nikakvo praktično iskustvo njegove primjene, nemamo nikakvog pravnog e, osvrta i zbog toga se slažem s gospodinom Dantanom da bismo prvo trebali dobiti spoznaje o funkcioniranju ovog članka prije nego što ga ponovno promijenimo. Naravno, postoje neke koristi ovog članka. Nije potrebno da e, se od suda traži mišljenje za razna, za sva pitanja. Tako da je to upravo ono što je istaknuo gospodin Dantan. S tim na umu spomenut ću e, još neke pojedinosti koje su spomenute. Imali smo preporuku da se e, izbriše upućivanje na članak 101 a to je jedan od temelja novog članka jer govori o učincima, mogućim učincima relevantne odredbe. Dakle, sada smo u situaciji u kojoj članak 101 ne bi bio primijenjen. U prošlosti e, je to tako bilo. Ako ga izbrišimo, izbrišemo, to bi značilo da zakonodavac ne želi jasno izbrisati e, posljedice jer se e, jasno navodi da su pravila tržišnog navođenja primjenjivaju u području poljoprivrede. Dakle, ja mislim da ne bi bilo dobro vraćati se tom pitanju u ovoj fazi. Članak 209. je isto tako spomenut i za njega mislim da nije dobro da o njemu sada raspravljamo. Možemo ga mijenjati u budućnosti tek nakon podrobne e, analize koju bismo trebali provesti. Komisija nije e, ni od koga dobila e, upit u vezi ovog članka. Bilo bi možda dobro pričekati takvu vrstu tumačenja prije no što e, bilo tko zaključi da e, članak treba preformulirati. Predlaže se brisanje klauzule o fiksiranju cijena iz članka 209. Ne možemo ulaziti u pojedinosti niti u posebna tumačenje. ali nisam siguran da takva klauzula i postoji odredba zabranjuje naplate istih cijena. Meni nije posve jasno što to znači, je li riječ o e, takozvanom price fixingu ili možemo to tumačiti na drugačiji način. Sve su to stvari o kojima trebamo razgovarati i koje treba razjasniti. Treba nam pravno tumačenje tih e, odredbi. Što se tiče nelojalnih trgovačkih e, praksi, nepoštenih trgovačkih e, praksi, ono što se navodi u studiji nije nešto što se može podržati. Argumenti se mijenjaju, ali nepošten je nepošten i i svi operateri trebali bi biti obuhvaćeni. Mogu odgovoriti istim argumentima. Dakle, prvo, nas, e, prvo smo jako zabrinuti, a to smo rekli u posebnom e, odboru, da takvo širenje područja primjene e, bi i dalje potpadalo pod stavak drugi članka 43. ugovora, a to je opasno tlo, ne bismo smjeli riskirati da usvojimo zakonodavni akt koji neko vrijeme e, nakon njegovog stupanja na snagu biva invalidiran od strane Suda Europske unije. Potom imamo načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti jer mi vjerujemo da ako 20 država članica ima zakonodavstvo nije dobro e, zapravo ih e, preskočiti važne aspekte njihovog e, zakonodavstva, nego moramo krenuti od načela minimalne harmonizacije na razini Europske unije i ne dirati se u ono što već postoji, a proporcionalnosti. Proporcionalnost se odnosi na e, situacije kada recimo imamo velike e, multinacionalne kompanije, distributere hrane ili proizvođače. Mislim da se istina nalazi u sredini. E, pokušali smo pitanje riješiti spominjanjem malih i srednjih poduzeća, ali gdje povući crt? E, udruživanje. Udruživanje je tema kojom smo se bavili, to je e, složena tema, ne postoji jedan način udruživanja, udruge funkcioniraju na različite načine, tako da mi smatramo da možda nije pravi način da ih se e, zabrani, nego e, e, kako bi se zaštitili poljoprivrednici, onda treba vidjeti kako tome doskočiti. A sve nakon temeljitih rasprava. Postavljeno je i pitanje velikih cjenovnih razlika između proizvoda. To ovisi o tržišnoj situaciji. Jeste li na deficitnom ili suficitnom tržištu? Na deficitnom tržištu cijene e, su više, dakle to ovisi o samim državama članicama, o e, regijama. U nekim državama članicama E, zadruge i organizacije proizvođača je nešto što je uobičajeno, u drugima su poljoprivrednici kolebljivi i ne upuštaju se e, u to tako lako. I za zaključak, Mislim da smo imali vrlo plodonosne e, rasprave u okviru razgovora o uredbi Omnibus Mislim da nemamo temelja da otvaramo te rasprave još jednom. Poljoprivrednici imaju zajamčenu e, visoku razinu sigurnosti otvarati opet ovo pitanje uništilo bi e, zapravo tu sigurnost i jasnoću koja je e, postignuta prošle godine, dakle 2017. Naravno, mi smo otvoreni za dalje razgovore o tome i u konačnici ovisi o parlamentu što će biti sa amandmanima e, ove uredbe. Moj savjet bi bio da se ništa ne dira. Hvala vam. Diskusija je čekava. Zanimljiva je rasprava, a tema neobično teška. Rješenje bi trebalo zadovoljiti sve, a tako rješenje zapravo ne postoje. Imamo e, deset minuta za odgovore naših gostiju. htio bih samo evo reći jedan opći komentar. Žao mi je znači što taj 139 člana koji je temelj ZPP-a, koji je desetljećima bio vezan uz politiku cijenu, se eksplicito e, referirao na e, dva znači gospodarska subjekta. To su poljoprivrednici proizvođači kako bi mogli imati znači odgovarajući dohodak, e, prikladan dohodak i potrošači da mogu imati prikladnu cijenu. Sada se uzimaju u obzir e, dva ekstrema, znači tog lanca. To su poljoprivredni proizvođači i potrošači. To su najosjetljiviji subjekti. E, desetljećima se poljoprivredna politika temeljila na cijenama koja je uzimala u obzir najvišu cijenu tamo gdje nije bilo nikog proizvoda do minimalne cijene u proizvodi u područjima gdje je e, taj proizvod, e, gdje je bilo i viška. Dakle, tražila se ravnoteža. Kada govorimo o toj politici cijena, a to je paradoksalno, bila politika cijena koja je e, prepoznavala zapravo nedovoljnu primjenu kao tržišna natjecanja kao samog načela, zato što su cijene bile politički uređivane, a danas bismo trebali tim poljoprivrednim subjektima na tržištu dati ovlaštenje, a oni nisu uravnoteženi, dati moć, drugačiju moć e, kolektivnog ugovaranja. Ako se povozimo za tim članom iz 1922. godine, znači američkog zakona, e, koja je omogućila organizacijama potrošača da znači, odrede cijenu. Što zapravo znači da kada govorimo o zakonu tržišnog natjecanja, to je nešto što je bilo odmah priznato u samoj kulturi i e, to je bilo, te pokazalo kao nužno. Još jedan podatak koji želim pojasniti, a koji možda zvuči malo stručnije i tehničke naravi, no bitno ga je naglasiti. Kada govorimo o presudi Endivija, na temelju postojećeg e, teksta, e, onoga koji je prethodio uredbi Omnibus, sud je prepoznao da organizacija potrošača može usvojiti odluke, također i one e, znači, koje su bile ograničavajuće po pitanju proizvodnje, e, ako je to bilo prepoznato kao legitimni ciljevi e, same organizacije u trenutku priznavanja. Danas u okviru uredbe Omnibus e, to je podložno reguliranje cijena i to se provodi kao izuzeće u okviru članka 101. U to po tom smislu zakonodavstvo je otišlo korak unazad, a ne korak prema naprijed. I ono što se trebalo napraviti, a to je prije nego što se samo, znači oni koji su samo trebali priznati tu sudsku sudsku presudu. E, danas se to mora raditi kroz priznavanje tih specifičnih izuzeća prema novim uvjetima, a sve će ići pod e, to izuzeće u okviru e, članka 101. Dakle, to je ono što sada sud kaže, to nije izuzeće, nego je to isključeno iz područja primjene. Sada je ZPP ta, to, ta to pravilo, a unutar ZPP-a se kaže da je to pravilo koje funkcionira samo kao izuzeće članka 101. Što znači da e, se na taj način poštuje tržišno natjecanje, a ovo ZPP je e, na taj način samo e, izgovor kako bi se primijenilo izuzeće članka 101. Taj sustav koji se na taj način vrlo vješto gradi je zapravo sustav koji omogućava organizacijama, dopušta organizacijama, ali kroz tu promjenu paradigme E, ono što se moglo prije raditi u okviru ZPP-a, danas se to radi kao izuzeće od primjene pravila tržišnog natjecanja. E, to je ta politička evo igra e, koju ja danas kao znači pravnik jesam svjestan i svjestan sam zapravo te igre između samog prava, politike i zakonodavstva. je ja se u potpunosti slažem s onime što, je, e, što ste vi e, rekli e, iz komisije. Dakle, kada govorimo o našem tumačenju, možda je naša vizija pomalo deformirana, budući da smo mi pravnici, ali postoje dvije različite stvari. Dakle, imamo nešto što E, treba gledati sa e, članka 152, a nešto što treba gledati sa stajališta članka 209. Ono što gledamo u okviru članka 202 nema veze s onime što gledamo u okviru članka 152. 209, 152. Dakle, sada je pitanje, znači, koje uloge uopće tržišnog natjecanja? Ovdje mi nismo govorili o tržišnom natjecanju, nego smo govorili o pravu na tržišno natjecanje, o pravu tržišnog natjecanja. A to mislim E, e, da je prednost Europske unije što imate dvije velike politike. S jedne strane ZPP, a s druge strane tržišno natjecanje koje zapravo se provodi kroz pravila tržišnog natjecanja. E, ono do čega smo došli, a to je do prevelike koncentracije tog poljoprivredno prehrambenog lanca i Činjenica je da danas postoji znači, pravo tržnog natjecanja koje kontrolira sve te strukture i kako ne bi došlo do zlouporabe dominantnog položaja. Trebalo bi sada ta pravila koordinirati sa postojećim politikama Europske unije. Zapravo ne postoji proturječnost između ZPP-a i politike tržnog natjecanja s druge strane. A Sada možemo krenuti od nepoštenih praksi. U prijedlozima koje smo dali mi ne želimo proširiti područje primjene na sveukupnost e, znači tih e, pravnih subjekata koje su zainteresirana za ovo pitanje. Dakle, mi želimo to proširiti na e, opskrbljivače, suppliers, oni su zapravo poljoprivredni proizvođači i to su zapravo pozitivna prava Europske unije i svi pravni sustavi znaju da se moramo boriti protiv zlouporabe i to je nešto što treba biti predmetom sankcija. Ali kada govorimo o direktivi o nepoštenim praksama, ako proširimo područje prakse, onda direktiva neće biti ta koja će moći e, ispraviti strukturalnu neravnotežu koja postoji i koja dovodi do tog fenomena koncentracije, velikih koncentracija s kojim se suočavamo u industriji. E, vidimo recimo Amazon u Francuskoj koji e, sklapa sporazume sa maloprodajnim lancima. Upravo zato normalno da su naši poljoprivredni proizvođači zabrinuti. ten sposób wyczerpaliśmy listę mówców. Eto, time smo došli do e, kraja. Svi su se prijavnici, govornici javili. Zahvaljujem uh, našim gostu, gostima, stručnjacima, predstavnicima komisije, našim zastupnicima. Ovime zaključujem današnji sastanak. Vjerujem da ćemo se ovoj temi opet vratiti, u to sam siguran. Ovo je, e, ovo je bila rasprava o legalnim aspektima. E, sutra krećemo u e, devet, nemojte zaboraviti glasačke kartice. Ugodno vam večer.